Uh, Dobar dan, dame i gospodo. Htio bih započeti s radom te otvoriti sastanak odbora za vanjske poslove. Molim vas da usvojimo dnevni red prema prijedlogu za današnji i sutrašnji sastanak. Ako nema prijedloga, a čini se da nema, onda usvajamo dnevni red. Kad je riječ o drugoj točki dnevnog reda, nemamo nikakvih um, najava, možda će gospodin Brok kad dođe imati određenih informacija. Um, kad je riječ o točki 3, a, mislim da trebamo odobriti zapisnike od 29. E, lipnja, 15. srbnja, 31. kolovoza i 14. i 15. rujna ove godine imali komentara? Nema. Onda smatramo ove zapisnike usvojenima. Dolazimo onda na četvrtu točku dnevnog reda, a to je provedba i preispitivanje strategije Europske unije za Srednju Aziju. To je točka dnevnog reda gdje je kolega Tamaš Meserić iz Zelenih, e, izvjestitelj, evo on je tu, pozdravljamo ga. Imamo i izvjestitelje u sjeni, imamo i mišljenja e, DVA pripremio ga je George Sheplin iz Inte, pripremio ga je David Borelli iz e, odbora FAM Julie Gerling. Rok za podnošenje amandmana je 17. studenoga u 18 sati. Kad je riječ o ovoj točki dnevnog reda, e, najprije ćemo porazgovarati o e, nacrtu izvješća, a isto tako ćemo čuti mišljenje vanjskih stručaka e, stručnjaka koji su ovdje u prvom redu. Tako smo se prije dogovorili. Pozdravljam gospodina Jonsa Ponstru i Tiku Cercvadze, koja je također došla, iz Fride, koja je su autorica e, strategije provedbe, odnosno izvješća o provedbi e, ove strategije. Pozdravljam Mihajla Romanovskog iz e, Njemačkog maršalovog fonda. On je pripremio informacije o strategiji za središnju Eziju, te će govoriti o E, svjetskim silama i interakciji tih svjetskih sila koje uključuju SAD i Rusiju i Kinu e, sa Europskom unijom. I e, prvog šestog je zapravo počela revizija te strategije uz tijekom latvijskog predsjedavanja, a Isto tako je tu bio i posebni izaslanik Europske e, unije za e, centralnu Aziju. pozivam gospodina e, Tamaša koji je izvjestitelj da nam predstavi ovo izvješće. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Pokušat ću biti kratak jer vjerujem da je puno korisnije čuti mišljenja stručnjaka od moje prezentacije izvješće. Na kraju bih htio reći da su i kolege u tajništvu i u našem klubu dali značajan doprinos izradi ovog izvješća. Naravno, sve preostale nejasnoće i nedosljednosti su moja odgovornost, ali razmjena mišljenja je dobar način da se te nejasnoće uklone iz teksta. Isto tako hvala na mogućnosti koja mi je dana da posjetim tu regiju zajedno sa delegacijom za Središnju Aziju. Zahvaljujem voditeljici delegacije. E, taj posjet bio vrlo koristan. E, također sam održao brojne sastanke sa stručnjacima, bivšim dužnosnicima u različitim vladama o različitim temama. Izvješće na vlastitu inicijativu je izrađeno zato što je ovo, ova strategija došla do svoje e, završne faze, završne godine. I 13.1. E, napravljeno je izvješće o napretku u provedbi strategije. Mislili smo da bi bilo najbolje napraviti evaluaciju na temelju ovog izvješća napretku, a ne se baviti e, drugim temama što ne znači da će ovo izvješće biti jedini važan element. Kad je riječ o ovim zemljama, puno toga je izostavljeno iz izvješća, ali to je zbog e, pravila, a, to je da nacrt izvješća ima određene određena tekstualna e, ograničenja. Tako da se veselim amandmanima iz različitih klubova, ja ću ih razmotriti i doista se veselim razgovoru i raspravi o tim amandmanima. Htio bih istaknuti tri stvari u nacrtu izvješća. Prvo, najvažnija poruka prema mom mišljenju je da bi se odnos i aktivnosti Europske unije u toj regiji trebali e, bazirati na e, pristupu koji uključuje određene uvjete. Dakle, e, radi se o skupini ze, zemalja koje su na neki način povijesne sile početkom 20. stoljeća približile. I one također spadaju u klub zemalja koje su nastale nakon raspada Sovjetskog saveza. Međutim, e, to su vrlo različite zemlje i u smislu njihovih društvenih struktura, političkih režima i tako dalje. Dakle, mi smo pokušali se založiti za to da naš pristup treba biti e, temeljen na e, uvjetima, ali isto tako imati diferencirani pristup tim zemljama e, što znači da trebamo pronaći partnere u toj regiji koji su spremni uključiti se u određene projekte. Naravno, ako ćemo imati suradnju, postićemo bolje rezultate nego ako ćemo istu vrstu suradnje nametati e, svim zemljama odjednom. Mislimo da to nema baš dobrih rezultata ako ih ima ukupnih. Strateška važnost ove regije se značajno promijenila od 2007. godine, iako se nije bitno smanjila. U to vrijeme e, su je, od strateške važnosti najveće bio Afganistan. iako je to i dalje važan čimbenik, nismo prevelik naglasak stavili na to u izvješću. Očekujemo i prijedloge e, kolega vezano uz sigurnosne izazove. Nadalje, veliki problem s kojim se suočavamo u regiji je e, stalno nazadovanje vezano uz ljudska prava i uz različita e, politička zbivanja uz iznimku Kirgistana. Otkad je usvojena naša strategija, primijetili smo da zapravo e, nije postignut nikakav napredak, već nazadovanje u gotovo svim e, dimenzijama vezanima uz ljudska prava. Unatoč tome što smo mi e, imali različite inicijative, no čini mi se da na samom terenu se situacija ne mijenja bitno, to barem kažu stručnjaci i mislim da bi to trebao biti jedan od e, važnih elemenata uvjeta e, koje mislimo da bi trebalo e, uvesti za dalji naš angažman u, angažmanu regiji. To ne znači da Europska unija treba smanjiti svoj angažman u toj regiji. To jest, mi se zapravo veselimo velikom angažmanu. Ali mislimo da e, inicijative Europske unije trebaju biti bolje ciljane i konkretnije i mislimo da se treba više uključiti u borbu protiv e, korupcije i protiv e, siromaštva jer takve inicijative donose rezultate na terenu. I veselim se raspravi s našim stručnjacima, ali bih htio reći da taj diferencirani, uvjetovani pristup koji mi e, zagovaramo je nešto što bi moglo dovesti do rezultata. Razgovarao sam različitim dužnosnicima u sadašnjoj vladi, u prošlim vladama. Oni stalno kreću od e, pretpostavke da bi se regija trebala e, tretirati kao jedna regija, kao jedno tijelo i forsiraju regionalnu suradnju kada se shvati da tome ne mora biti tako, e, možda možemo krenuti paralelnim putem, a to je upravo ono što mi predlažemo. Hvala. Hvala gospodine Meserić. Prije nego što predamo riječ stručnjacima, molio bih naša dva izvjestitelja u sjeni, prije u ime Edvarda Kukana, koji nije danas došao. E, Kristijan Preda iz EPP-a će nam se obratiti. Izvolite. Hvala. U ime gospodina Kukana e, zahvalio bi kolegi Mesariću na e, ovom izvješću. E, gospodin Kukan misli da bi trebalo više pažnje posvetiti odnosu između susjednih zemalja. E, izvješće je podijeljeno po temama, a nakon toga po zemljama. U velikoj mjeri odražava situaciju na terenu. Središnja Azija je e, različita regija s različitom dinamikom i stoga je potreban diferenciran i fleksibilan pristup e, za svaku zemlju. Gospodin Kukan drži da postoje tri stvari koje bi on htio istaknuti u ovome izvješću. Prvo, Europska unija i djelovanje Europske unije i Eh, vanjsko djelovanje država članica treba biti koherentnije i eh, vidljivije u toj regiji. To je u skladu sa našim alatima za vanjsku politiku. Eh, primjerice, kad je riječ o obrazovanju, treba njegovati odnose među ljudima, treba isto tako nastaviti programe borbe protiv zloporabe i krijumčarenja droga. Isto tako, pozitivan i konstruktivan dijalog može pomoći Europskoj uniji da proširi e, vrijednosti do kojih drži, poput vladavine prava, dobrog upravljanja te e, poštovanja ljudskih prava. I na kraju, e, ohrabrivanje tih zemalja da pospješe regionalnu suradnju je i dalje važno zemlje se suočavaju sa brojnim zajedničkim problemima, pa regionalna suradnja može biti e, put prema rješenju. U tom smislu gospodin Kukan drži da Europska unija bi mogla pomoći partnerima u Središnjoj Aziji E, svojim stručnim znanjem. Gospodin Kukan kaže da će predložiti e, brojne amandmane kako bismo došli do uravnoteženog teksta. I to on rekao u okviru e, parlamentarne revizije strategije. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Nartu iz Španjolske. On je i dalje, odakle on je još jedan izvjestitelj u Sjeni. Après. Ah, ok, pardon. Ja ću kasnije. Aha, u redu. Dakle, nakon stručnjaka, gospodin Manesku, gospodin Jakon Sari, vi jeste tu? Nije. Dobro. Onda ćemo prvo saslušati naše stručnjake, gospodin Vonzdra. Izvolite, gospodine. Five to seven minutes. Imate e, po 5 do 7 minuta. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uh, e, program praćenja e, odnosa između Europske unije i Središnje Azije je program koji prati Frida na temelju sedmogodišnje strategije. Moram reći da mi isto tako pratimo i nacrt izvješća Europskog parlamenta o kojem smo malo prije čuli. Mislim da to izvješće ima neke odlične stvari e, koje ću spomenuti i sada. U posljednjih sedam godina Europska unija je požinjela prilično velik uspjeh u uspostavi različitih institucija u e, okviru suradnje sa Srednjom Azijom. Također e, je povećana prisutnost Europske unije na terenu, dakle u toj regiji. E, prije svega se to vidi u odnosima s Kazahstanom. Međutim, postoje tu i neke druge stvari. A e, to je da u nekim stvarima nije e, dakle, postoje druge strane koje su negativne. nije došlo do uvoza plina iz, iz te regije, a isto tako u području ljudskih prava bježe se nazadovanje odnosi sa Srednjom Azijom na neki način su pomalo čudnovati, jer najvažniji vanjski i igrači u toj regiji očekuju neke šire politike. Na primjer, Kina je predložila ekonomski pojas e, put svile, a Europska unija je razvila veliku strategiju sa sedam prioriteta, a neki od tih prioriteta nisu baš realistični. I sada je problem za Europsku uniju, nakon puno revizija je puno godina, da je teško odstupiti od te strategije. Dakle, ili te imate e, političke e, političku retoriku od koje se ne može odstupiti ili imate e, određene određena politička mjerila koja treba provesti bilateralni odnosi i diferencijacija zemalja je e, dobar put naprijed. Kad je riječ o samim zemljama, e, htio bih reći da je Kazahstan kad je riječ o Kazahstanu, e, to je u poslovnom smislu najvažniji partner za Europsku uniju. Europska unija je najveći trgovinski partner i investitor u toj regiji. Na neki način Kazahstan je malo izvađen iz europske strategije. Kad je reč o Kirgistanu, e, postale su velike nade e, u pogledu demokratizacije. Postignuti određeni napredak, to je, to je najdemokratska zemlja u regiji, ali ipak e, nije, nisu ostvarena velika očekivanja. bili su i demokratski izbori nedavno, tu se očekuju neke stvari. Tadžikistan je zemlja gdje se objedinjuju svi problemi regije, e, problemi vodnog gospodarstva koji mogu dovesti do sukoba, problem to, u tome što je Afganistan sukob, problem nestabilnosti, problem odnosa sa susjednim zemljama poput Uzbekistana i tako dalje. A naravno i trgovina drogom koja je jako velik problem. Turkmenistan je jedna od najzatvorenijih e, zemalja u svijetu, vjerojatno najzatvorenija nakon Sjeverne Koreje. Europska unija nije uspostavila delegaciju za Turkmenistan, odnosno u Turkmenistanu. E, zapravo strategija Europske unije iz 2007. godine se uglavnom e, temeljila na energetici. Ako se E, ako se e, izostavi e, Kazahstan, onda bi Turkmenistan bio zapravo glavni trgovinski partner, pa se očekuje da se tamo osnuje, odnosno uspostavi delegacija. Nakon masakra 2005. godine došlo je do sankcija, nakon toga su one ukinute 2009. godine i odnosi e, nisu baš procvjetili. Kad je riječ o regionalnoj suradnji, mislim da je tu potrebno biti dosta skeptičan. Postoji problem za vladavinu prava, program za obrazovanje, za zaštitu okoliša. Osim toga, jako se puno ulaže u program upravljanja granicama. Rezultati su dosta ograničeni. E, osim toga, te zemlje nisu baš sklone međusobnoj suradnji i e, ne postoji nekakva inherentna regionalna e, suradnja, već tu regionalnu suradnju treba nametnuti izvana, dakle od strane Europske unije. Dakle, ja zagovaram jasnu reviziju tih programa. Mislim da isto tako trebamo biti fleksibilni prema njima. Dakle, ne mora se raditi samo o ovih pet e, zemalja. Može se raditi o dvije ili tri zemlje Srednje Azije koje bi surađivale sa e, Azerbajdžanom u energetici ili bi surađivale s Afganistanom ili s Mongolijom. I na kraju bih htio reći o e, razvojnoj pomoći Europske unije od 2007. do 2014. E, godine e, Europska unija je uložila 750 e, milijuna u Središnju Aziju. To je u dvostručeno investicijama, odnosno razvojnoj pomoći nekih drugih zemalja. I sada postoji novi plan za provedbu instrumenta za razvojnu pomoć usredotočit će se na četiri, a uskoro e, na tri zemlje, zato što Afganistan neće sudjelovati u tome zbog svoje razine prihoda. Europska e, Unija je naučila da treba raditi s e, manje prioriteta. Prije su imali jako puno prioriteta, a malo sredstava na raspolaganju. To se sada mijenja. Međutim, iznos je porastao sa 750 milijuna u zadnjih 7 godina na 1, milijardu eura. Pa imam tri pitanja na koja je potrebno u nekom trenutku odgovoriti. Prvo, e, koje je koji je razlog za to povećanje sredstava kad znamo da je jako teško raditi na razvojnim pitanjima u Srednjoj Aziji ima jako jako puno korupcije i e, zbog toga je pola zemalja otpalo e, za sljedeći program razvojne pomoći. Drugo pitanje e, vezano je uz sektorsku proračunsku potporu. Osim Svjetske banke, Europska unija je jedina koja pruža proračunsku potporu Srednjoj Aziji pitam se bili bio bolji e, konkretni specifični pristup koji bi uzimao u obzir i korupciju e, i treće kad riječ o e, uzbekistanu ta zemlja gotovo da ne prima nikakvu razvojnu pomoć od europske unije ili od drugih donatora a sad odjednom imamo 186 milijuna eura koje je za njih pripremljeno idućih 7 godina netko mi je rekao u Defkovu da se zapravo radi o e, izračunu na temelju broja stanovnika i razvoju, stupnju razvoja gospodarstva, znači vrlo tehnički pristup. Mislim da ta sredstva treba e, povezati blisko sa e, političkom strategijom Mislim da bismo se trebali usredotočiti na sljedeće stvari u sljedećih koliko godina. Bilateralna partnerstva na zaštiti ljudskih e, prava i na demokratizaciji. E, kolega će nešto više o tome reći. Zatim, e, potrebno je reformirati sektor sigurnosti i isto tako treba raditi na prevenciji sukoba. Naime, radi se o vrlo nestabilnoj regiji gdje a upravo je to eh, Europska unija eh, područje gdje je Europska unija jaka. A isto tako treba dati važnu ulogu o obrazovanju i mislim da Europska unija u tom području upravo može dati značajan doprinos. Hvala. Hvala vam gospodine Monstra, isto tako i što ste se držali zadanog vremenskog okvira. Sad ću zamoliti gospođu Crvace da uzme riječ. Hvala vam. Regija Središnje Azije vjerojatno je jedna od najkompleksnijih regija svijeta. Pet zemalja u Središnjoj Aziji koje su se opetovano pojavljuju kao autoritarne ili semikonsolidirani autoritarni režimi. Usprkos nekih malih e, promjena u odnosu na dječji rad u Uzbekistanu i prevenciju mučenja u Tadžikistanu i Kirgistanu, opća situacija sa ljudskim pravima i dalje jako loša. Ljudska prava i pitanja dobrog upravljanja državom prioriteti su strategije od 2007. Napredak na ovom području je vrlo skroman. Zaštita ljudskih prava nije područje, nije abstraktna ideja. Samo države koje imaju funkcionalne institucije i neovisno pravosuđe i neovisne parlamente, e, dobru e, upravu i vladavinu prava mogu zaštititi temeljna prava. Iako Kazahstan je prošao kroz značajni gospodarski razvoj i postao je svjetski igrač. On i dalje u području zaštite temeljnih prava i zaštite temeljnih sloboda, pluralizma u medijima, izgradnje demokratskih institucijama i dalje su na zadnjem, među zadnjim mjestima. Kirgistan se čini jedna od najotvorenijih zemalja u regiji, ima parlamentarni sustav koji doduše ipak ima prohibitivne zakone o stranim agentima i slično. Islamska renesansna stranka Tađihistana je druga najveća politička stranka u toj zemlji, jedina islamska stranka koja je zakonito registrirana u Središnjoj Aziji, no izgubila je mjesta u parlamentu u 2015 i e, sada je sud zaključio da ta stranka treba biti e, zabranjena i zatvorena i na listi ekstremističkih organizacija. Turkmenistan je jedna od najzatvorenijih zemalja u toj regiji i u svijetu i e, može se usporediti samo sa Sjevernom Korejom pristup neovisnim informacijama i internetu je e, nešto što je poznačeno kontrolom vlasti. Nastavljaju se i prisilni i nestanci u sustavu. Uzbekistan je također jedna od najzatvorenijih zemalja svijeta koje krši slobodu izražavanja i to na vrlo sustavan način. E, rutinski se produljuju proizvoljno zatvorske kazne, e, a postoji prisilan rad progon eh, novinara i aktivista građanskog društva je nešto što je dalje prisutno nevladine organizacije i njihov rad se kriminalizira i eh, eh, ometa se i priječi rad nevladinih organizacija u, cijeloj, u svim zemljama. Politička oporba praktički da je eliminirana. E, priča o sigurnosti i stabilnosti je zapravo još i dodatno ugrozila temeljna prava. Razvoj na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi pokazuju koliko je krhka ta stabilnost i sigurnost koja se ne temelji na demokratskim institucijama i koliko brzo to može stvoriti prijetnje Europskoj uniji. Europska unija ima i uspostavila je politički dijalog sa zemljama e, Središnje Azije od kraja 90. godina kroz potpisivanje e, sporazuma o partnerstvu i protiživanju. ljudska prava. Na ljudskim pravima radi se od 2007. godine. Napredak je zabilježen u zaključcima vijeća iz lipnja 2015 a konkretni rezultati tih odnosa na području ljudskog prava, demokracija, vladavine prava i dobrog upravljanja nisu ohrabrujući. Temeljna prava rutinski se krše, uglavnom ih krši država. Regija Središnje Azije suočena je s izazovima s kojima, za koje Europska unija nije e, adekvatno e, osposobljena riješiti ih e, otvorenost i responsivnost e, regije je nešto što još uvijek priželjkujemo. Demokracija mora biti nešto što će izrasti iz same te regije e, i u nedostatku političke političke volje vladajućih elita da se to omogući, Europska unija treba dati političku i svaku drugu podršku i financijsku razvoju demokratskog društva. Europska unija je pojačala potporu tim vladama sa 56%, što je povećanje s tih 750 milijuna eura na jednu milijardu eura, no to e, povećanje nije se zapravo odrazilo i u povećanju podrške civilnom društvu, a civilno društvo u Središnjoj Aziji suočeno je s velikim izazovima i hitno treba podršku međunarodne zajednice, jer suočeni sa političkim maltretiranjem i zastrašivanjem oni trebaju podršku Europske unije. Civilno društvo treba podršku u izgradnji kapaciteta u tome kako povećati svijest na međunarodnoj razini i kako se e, nositi sa restriktivnim zakonodavstvom u tim zemljama. U zaključcima Vijeća za vanjske poslove i u reviziji strategija od 2007. Europska unija je naglasila da Središnju Aziju smatra regijom strateškog značaja u kojoj je Europska unija opredjeljena za uspostavu snažnih i dugotrajnih odnosa. Osim toga radimo na jačanju trgovinskih i energetskih veza između Europske unije i zemalja Središnje Azije. U nedostatku funkcionalnih institucija neovisnog prava i parlamenta, vladavine prava i dobre uprave, e, snažni e, odnosi između e, Europske unije i tih zemalja i dalje su obilježeni rizicima. Hvala vam gospođo Cervaci na prezentaciji. Sada dajem riječ gospodinu Romanovskom. Hvala vam. Ja ću govoriti o središnjoj razi u kontekstu strategija puta svile između Rusije, Središnje Azije i Kine, čini se da je ovo, ovo je jedan poruhvat koji je ponovno postao modern, to nije iznenađenje. E, Azija proizvodi 6% gospodarskog e, outputa svijeta e, i naravno da je Središnja Azija u samom srcu tih događanja. Počnemo sa Rusijom. Odnosi između Rusije i Središnje Azije su duboki i višeslojni. Rusija nema sama za sebe strategiju puta svile, ali eh, ona je eh, E, i dalje e, nastavak onih sovjetskih politika u smislu e, sigurnosti, energetike i slično. U području sigurnosti Rusija ima ne, neviđenu snagu. Ima svoje baze i u Kazahstanu, Tadžikistanu i Kirgistanu. Na području energetike Kreml nije tako snažan kao što je nekad bio. Kina je u novije vrijeme postala najveći uvoznik plina iz te regije. Kad govorimo o trgovini, Rusija nakon Kine i Europske unije je treća od trgovinskih partnera Središnje Azije. Moskva snažno podržava status quo u toj regiji no ono čega se bojimo nestabilnost do koje može, koja može dovesti do toga da lokalne režime zamjene islamistički ekstremisti. Većini, većina smatra ovu regiju kao strateški i e, e, strateški rizično područje. E, kogod želi ući u ovu regiju mora biti spreman ili surađivati ili natjecati se sa Moskom. Što se tiče Sjedinjenih država, s povlačenjem NATO-a iz Afganistana, Washington je ušao u novu fazu odnosa sa Središnjom Azijom nakon zatvaranja vojne baze u Uzbekistanu prije deset godina, a u Kirgistanu samo prije godinu dana, Washington mora pre E, formulirati svoj pristup sigurnosnim pitanjima. E, e, državna tajnica Hillary Clinton imala neke pokušaje 2011. godine kad je najavila inicijativu uzajamnog rasta, a to je strateški projekt koji promiče regionalni razvoj i trgovinu gdje je Afganistan u središtu. Ja bih rekao međutim da ova inicijativa kako bi bila uspješna zahtjeva E, više substance, više komponenata u samoj Središnjoj Aziji kako bi privukla pozornost lokalnih režima. Sjedinjene države, po mojem mišljenju, nikad neće e, biti na razini geopolitičkog e, statusa Kine i Rusije u toj regiji, jer oni imaju tu prednost da su blizu, a Sjedinjene države naravno u tom smislu imaju velik nedostatak jer nemaju direktni geografski pristup imaju loše ekonomske veze, ali nemaju direktnih energetskih interesa i u tom smislu je Washington prisiljen e, djelovati iz distance, iz udaljenosti. Što se tiče Kine, Kina je zanimljiv slučaj. Kina je ambiciozna e, pretendent ekonomski i politički i Središnja Azija je tu zaista strateški bok e, Kine E, Kina je jasno izrazila svoje interese za ovu regiju i predsjednik Kine je izjavio da inicijativa e, gospodarskog pojasa puta svile je jedan multimilijunski e, infrastrukturni projekt koji treba povećati povezanost i integrirati zemlje u Eurazijskog kontinenta. Kina <clears throat> penetrira u Središnju Aziju sa jednim nizom različitih alata. Ja se slažem da u vojnim pitanjima je pozicija Kine u odnosu na Rusiju relativno slaba, ali u trgovini i energetici Kina nema e, premca. Peking uvozi plin iz Turkmenistana i to je otprilike četvrtina cijele kazahstanske proizvodnje. Ukupno najveći, e, to oni su najveći trgovinski ulagači i trgovinski partner Središnje Azije. Središnja Azija je za Kinu jako važna, ali ono što je važno je da je Kina važna Središnjoj Aziji. E, naime, oni su tamo imaju više milijardi dolara uloženo u infrastrukturu i ono što je važno u tom konceptu kineskog pojasa svile, odnosno puta svile je jedna stvar slično e, tome bitno je da to sve ostane stabilno. Lokalni režimi E, uključujući i neke druge snage u toj regiji, predstavljaju važne dionike u regiji. Ja bih rekao da uspjeh Središnje Azije bi e, išao na korist svima njima, no isto tako i neuspjeh sa političkim i socijalnim posljedicama također bi se rezonirao u cijeloj regiji pa i izvan regije. I Kina i Rusija kao privremeni saveznici u regiji jedini su akteri koji su e, u cijelosti prisutni u Središnjoj Aziji i koji imaju kapaciteta uključiti se u svako od područja od sigurnosne politike trgovine i energetike. Po mom mišljenju može se doista reći da je Kina jedina zemlja koja je do sada osigurala Središnjoj Aziji vizionarske i holističke ideje za međusobno povezivanje tržišta i društva Eurazijskog kontinenta kroz e, kinesku e, inicijativu jedna, jedan put, jedan pojas e, ponuđene su nove ideje za budućnost Središnje Azije. Što se tiče odnosa između Sjedinjenih država i Rusije, ja vjerujem da Kina i tu može odigrati važnu ulogu. Jer u Središnjoj Aziji je sama situacija suprotna pekinškim ciljevima. Peking je sada u dobrim odnosima sa Moskom, a i e, na Sjedinjene države gledaju niti kao na prijatelja, niti kao na neprijatelja. I u tom smislu Kina doista može biti medijator ili facilitator između Rusije i Sjedinjenih država u e, Središnjoj Aziji. Moja zadnja točka vezana je uz pitanje razvoja hardvera i softvera u Središnjoj Aziji. I Rusija i Kina konsolidirali su svoje moć u regiji uz, uz korištenje različitih hardvera, dakle uključujući i ulaganje u infrastrukturu, energetske veze ili vojnu nazočnost. No ja bih rekao da e, softver središnje Azije, odnosno razvoj tog softvera je nešto što je jednako tako važno. E, a to znači borba protiv korupcije, odnosno sama korupcija, loša vlasti i nepostojanje građanskog pokreta, to su pitanja na koja treba gledati na isti način s istim značajem kao što je izgradnja nove ceste ili novog cjevovoda. I tu ja vidim ulogu Europske unije. Hvala. Thank you very Romanovski, for Hvala gospodine Romanovski na komentarima. Sada otvaram raspravu. Vrlo ću dati riječi gospodinu Natu, znači našem izvjestelju u Sjeni, koji odlučio govoriti poslije stručnjaka. Izvolite. Los expertos han hecho un Španjo, e, stručnjaci su nam dali vrlo objektivnu analizu situacije. No prvo treba analizirati što se događa na terenu i što onda mi možemo ponuditi. Pet zemalja centralne Azije, Kirgistan, Kazahstan, Turkmenistan, Tadžikistan i Uzbekistan, su prešli iz marksističke diktaturu u islamističku mm, diktaturu. No, lokalni oligarsi su bez ikakvog problema prešli iz ateizma i dialektičkog materializma na nacionalizam te na islam. Sada, stoga zato ovdje lazimo na dinastije, na obitelji koje navodnim izborima legitimiraju nešto što je zapravo isto što je bilo prije. Možda će Kirgistan biti jedina zemlja koja možda ima tek neke naznake demokracije, no ta zemlja ima dva velika problema. Prvo je granica s Afganistanom, a drugo je sukob u dolini Fergane između Tadžikistana i Kirgistana. To je sukob koji bi u bilo kojem trenutku mogao eskalirati e, i koji trenutač, o kojem se trenutačno ne govori mnogo u javnosti, ali mogao bi eskalirati svaki čas. I sada, što mi kao europljani možemo učiniti u ovom području koje je strateško za Europu i naša vanjska politika i naša misija mora biti mm, globalna, iako možda imamo područja koje imamo više ili manje interesa. No u svakom slučaju moramo djelovati u svim dijelovima svijeta, a Centralna Azija nam je vrlo blizu, a osim toga valja imati na umu da je to područje u kojem dominira Rusija, a i sve više Kina, kao što je rekao posljednji govornik i ja se s njime slažem. I Kini se zapravo pridružuje sve više zemalja, ali glavno je gručine e, Kina i Rusija, te četiri zemlje, dakle, osim Turkmenistana. Stoga ovdje je riječ o strateškom e, području na kojem Rusija i Kina, i sada ovdje se neću složiti sa jednim od stručnjaka, koji je rekao da će Kina možda pomoći u uspostavi odnosa sa SAD-om. Kina to neće nikada učiniti pogotovo ne u području koje predstavlja njezin strateški interes. Rusija je ovdje nestabilna zbog e, svoje gospodarske i demografske slabosti. Mm, bojim se da će do prvih sukoba e, doći upravo u Sibiru. Mm, Stoga e, Rusija i Kina moraju prihvatiti i ulogu Europske unije, a SAD pak smatram da neće imati ovdje nikakvo prisustvo. Ono, jedan od najvećih problema ove regije je i korupcija korupcija te sustavno kršenje ljudskih prava u zapravo svim ovim zemljama. u kojoj se javlja jedna figura koja pripada industrijskoj revoluciji 19. stoljeća, a to je prisilan rad i rad djece na poljima pamuka u Uzbekistanu. još jedna stvar koja dodatno komplicira stvar, a to je nepovezanost ovih e, zemalja. Turkmenistan je definiran kao druga Sjeverna Koreja. Te mm, divljenje lidera Basija. No ako ćemo govoriti o još jednom važnom problemu koji se odnosi na klimatske promjene, to je Aralsko jezero koje sve više nestaje. To nije samo estetski problem ili problem zaštite prirode ili zaštite okoliša. To je ogroman problem koji dovodi do salinizacije okolnih površina. Vjetar, tu sol, odnosi na sva okolna područja koja su u principu plodna. Zatim Sirdarija i Murdarija kontroliraju e, Uzbekistan koji ništa ne uvozi. Oligarhija se i dalje boganti, a sve ono što se događa u zemljama oko Aralskog mora ih se jednostavno ne tiče rizici s, s kojima se susrućemo su takvi da moramo dati jedan jedinstveni odgovor, a taj odgovor mora biti socijalni i politički. Te moramo uključiti i islam zbog toga što e, iz islama može potići i islamski fundamentalizam. Kina je tu posebno osjetljiva, ali i Rusija. No Središnja Azija zbog svojeg zemljopisnog položaja i zbog e, svoje lokacije te zbog dostave oružja u Afganistan može biti novo područje na kojem će izbiti sukobi. Ovaj dokument govori e, dokle Europa može doći, a to je do jedne vrlo ograničene granice. <coughs> Thank you very much, Mr. Nart. May I now... Hvala vam, gospodine Nart. Gospođa Alio Marije sljedeća. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ne poznajem u potpunosti ovu regiju, međutim, uh, posjetila sam je dosta puta E, Turkmenistan, Tadžikistan i Uzbekistan. I htjela bih reći da e, zapravo e, pronalazim u riječima stručnjaka ono što sam vidjela ja sama na terenu. Isto tako, ono što veže te zemlje je ruski jezik. A znamo što to za tim povlači. Isto tako arhitektura i urbanizam je nešto što je vrlo specifično, ali mislim da jezik ne treba zaboraviti. I kad je riječ o Europi, a pritom govorim autorima i stručnjacima, dakle mi moramo znati e, koja je naša vizija naše uloge u toj regiji. E, koliko smo spremni angažirati se u toj regiji. Možemo se postaviti i pitanje da li se Europa uopće treba interesirati za tu regiju. To je regija koja je povijesno gledajući imala vrlo važnu ulogu. To je regija o kojoj može ovisiti geostrateška ravnoteža koja je trenutno vrlo e, ugrožena ne samo u toj regiji već i u okolini te regije. Zatim je tu, tu i problem imigracije koji ne smijemo zaboraviti, trebamo znati da puno Afganistanaca emigrira i e, do toga će doći još više ako se produbi nestabilnost regije. Dakle, u prijedlogu rezolucije kažemo da se Europa treba interesirati za tu regiju i ja to pozdravljam. Ali je možda pristup ovog izvješća malo neuravnotežen. I to je često problem s kojim se suočavamo u ovom odboru i u Europskom parlamentu. Dakle, postoje problemi vezani uz zaštitu ljudskih prava i uz vladavinu prava. I ti su problemi ključni jer je to nešto što je za Europu važno, ali europska vanjska politika ne može se ograničiti isključivo na ta pitanja. Jer kao što smo malo prije čuli, da bi e, Europa mogla e, pokazati svoje mišiće, prije svega u pogledu zaštite ljudskih prava, treba pokazati mišiće i u drugim područjima, a pritom mislim na gospodarstvo, na energetiku, na obrazovanje, na e, strateški položaj. Dakle, kad je riječ o samoj rezoluciji, meni je na kraju žao što primjerice e, manje važnosti pridajemo onome što možemo napraviti u području e, obrazovanja, kao što znamo tu su velike potrebe, ili u području gospodarske integracije, održivog razdoblja, to je već spomenuto, u području energetije. Dakle, manje e, važnosti pridajemo tim problemima, tim područjima, nego našoj e, osudi, našim osudama i kritikama vezanima uz vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava. Mislim da je to ipak problem. Isto tako u izvješću se manje pozornosti pride pitanju sigurnosti i pitanju političkog upravljanja nego pitanju ljudskih prava. Ako želimo postići e, napredak u području zaštite ljudskih prava i vladavine prava, moramo biti u stanju djelovati i biti prisutni i u pogledu rješavanja ovih drugih pitanja. Dakle, mislim da bismo se više trebali usredotočiti na pitanje e, razmjena ljudi, e, obrazovanja manj, e, mladih i tako dalje. I ne smijemo zaboraviti taj ruski utjecaj na, u pogledu jezika, u području kulture i tako dalje no međutim obrazovanje, energetika i tako dalje su područja gdje ako želimo imati aktivnu i djelotvornu vanjsku politiku Europe, mislim da su to područja gdje se trebamo više uključiti. Hvala gospođo eh, Alio Marie, imamo još nekih 15 eh, minuta, a petero kolega se javilo, tako da imate maksimalno eh, dvije i pol minute svaki. Gospodin Šolci, sljedeći. Danke, Herr Hvala vam predsjedavatelju. Ja zahvaljujem izvjestitelju uopće da danas je i pozvao da svi surađujemo na tome jer e, zbog e, aritmetičkih struktura e, je tražio i pomoć u izradi ovog izvješća. Prvi stručnjak kojem želim zahvaliti je rekao da se tu radi o interesu Europske unije to je, to je uopće cilj, to je pristup ove nove strategije i ja bih tu pocrtao u, u svjetlu ovih vrlo složenih, dugih, povijesnih, kulturnih, a i gospodarskih odnosa i razvoja i isprepletenosti pojedinačnih zemalja ove regije. Naš interes je doista o tome da se da doprinos tome da se u toj regiji omogućuje održivi e, e, socijalno-ekonomski, gospodarski, e, socijalne i političke strukture koje će moći preživjeti, koje će zadržati ljude u toj regiji. Mi sa strategijom ne smijemo samo razmišljati i ograničiti se na interes Europske unije i država članica Europske unije, već mnogo više trebamo vidjeti kako mi dati aktivni doprinos svemu tome. Meni to još nedostaje u tom smislu određene točke i moramo još dodatno razraditi koji je to trenutačni socijalno-ekonomski društveni i e, socijalni stupanj razvoja u tim zemljama. Zašto je tome tako da tamo postoje autokracija, da se povređuju ljudska prava, da su e, na, na vlasti e, sile koje su duše i rezultat određenih povijesnih procesa i tu trebamo razmisliti s kojim to mehanizmima mi možemo pokušati razviti s njima dijalog, koliko god da se to čini teško mi smo nekad mišljenja da trebamo gledati kako možemo zajednički i sa ostalim trećim zemljama razvijati e, strategiju. Zašto protiv Kine, zašto SAD-a, zašto protiv Japana i jesmo li mi sada u konkurenciji protiv tih zemalja i, e, ili pokušavamo zajednički e, napraviti ponude i, i dati pri, doprinos autonomnom razvoju tih e, regija. A osim toga i vrlo konkretno trebamo pogledati Kazahstan kao dio euroazijske regije, naravno nešto drugo od Turkmenistana ili Tadžikistana. I tu e, mislim da treba pojačati taj naš pristup koji će biti više prilagođen pojedinim zemljama. Hvala. Kolega Šolc, e, metno... Hvala kolega Šolc. Gospodin Pajet iz Aldeja sljedeći. Well, thank you very much. I find... Hvala. Smatram da je važno da se sada bavimo Središnjom Azijom i Europskom unijom e, u svijetlu strategije prema Središnjoj Aziji kroz koju se više pozornosti posvećuje toj regiji. Naravno da trebamo imati opći pristup, no slažem se ako pogledamo pobliže svih tih pet zemalja jest različito jedna od druge, oni su različiti iz motrišta toga kakve odnose oni žele imati s Europom i Europskom unijom i u odnosu na, tom, na to koje su njihove ambicije. Stoga se ja nadam da će sljedeći korak u ovoj strategiji biti mnogo konkretnije, znači mnogo konkretnije strategije pa i taktički taktični koraci u odnosu na konkretne zemlje. Ako spominjemo pitanja, naravno, pitanje ljudskih prava je iz našeg motrišta vrlo važno, no istovremeno svi znamo da je to vrlo osjetljivo pitanje na terenu, a i drugi važni subjekti kao što su Kina, naravno Rusija u regiji, oni ne govore o ljudskim pravima, što znači da bi njihova stajalište moglo biti lakše u smislu jačanja angažmana u regiji, no s druge strane Europska unija također može ponuditi određene gospodarske prednosti. Dakle, s naše strane potrebna je jedna vrlo pametna politika koja će rješavati sva ta pitanja. Spomenuto su, e, spomenuto je i obrazovanje, ja bih želio spomenuti i okoliš, jer pitanja okoliša, osobito pitanja upravljanja vodova, vodama, gospodarenja vodama su jako važna na ovom području. To je naime izvor različitih sukoba i tu je potrebno stručno znanje Europe u Središnjoj Aziji, moglo bi se iskoristiti. Dakle, osim toga postoje brojni međunarodni aspekti kao što je situacija u Iranu, nakon ukidanja sankcija Iran će sve veću ulogu imati u Središnjoj Aziji, tako da je to još jedna zanimljiva sfera gdje mi trebamo tome posvetiti dosta pozornosti. Ja se nekako nadam da će ta strategija biti provedena, da će biti praktična, izvediva, da Središnja Azija za Europu ponovno dođe na geografsku kartu. Hvala gospodine Pajet. A sada ću dati riječi, eh, riječ gospodinu Karveru. Hvala. Pa, zanimljivo je čuti e, komentare izvjestitelja koji kaže da Središnja Azija nije povijesna regija. Ja bih rekao da to, tome i nije tako. Kako Europska unija utječe na globalni razvoj u 21. stoljeću? Ovo je rješenje iz 20. stoljeća za problem iz 19. stoljeća. ja sam iznenađen E, nedostatkom reakcije na e, kršenje ljudskih prava i nedostatak demokracije i vladavine prava. Ja shvaćam da mi moramo e, se surađivati sa tim E, zemljama zato što one igraju važnu ulogu i u našoj vlastitoj energetskoj strategiji, no pitam se doista da li će ta povećana pomoć doprinijeti njihovom većem demokratskom razvoju. Je to veliko povećanje e, europskih financijskih sredstava koje se e, njima uplaćuju, a s druge strane situacija se tamo neprestano pogoršava. Je li to doista pametan način trošenja novca poreznih obveznika? Mm, jedna milijarda eura e, e, potrošena na to, a situacija je takva kakva je. Ako želimo pametno utrošiti taj novac, možda trebamo uložiti u neke zaštitne mehanizme. Ja ne mogu podržati ovo izvješće, jer e, pogotovo ako je riječ o koheziji, traži se da Europa progovori jednim glasom u pitanjima vanjske politike, a to nije ono što ja podržavam, niti Britanci to podržavaju kao narod. Hvala, gospodin Carver. Sljedeći je kolega Schaffhauser, izvolite. Nemam šta puno za reći u odnosu na to što je rekla kolegica Alio Mari. Mislim da se trebamo bojati te nove diplomacije koja se bori za ljudska prava, diplomacije. Mislim da je to nešto što ima vrlo često dvojnu namjenu. Osim toga, zar to... Odnosno, ja se vrlo često postavljam e, pitanje vodilo li to novom neokolonijalizmu. Stoga trebamo biti vrlo oprezni. Svaki puta kada e, se jako usredotočujemo na zaštitu ljudskih prava, pritom koristimo dvostruke standarde. Drugo, naše prisustvo e, treba povezati sa Kinom i Rusijom iz moje perspektive mislim da ne smijemo njegovati diplomaciju koja bi se suprotstavljala diplomaciji glavnih aktera. E, mi trebamo težiti suradnji i to nema inače dobre rezultate. Jer pogledajmo e, što se dogodilo kada smo se suprotstavljali djelovanju e, glavnih aktera. Dakle, trebamo djelovati e, komplementarno tim akterima i naravno e, težiti ostvarenju naših interesa u području energetike, održivog razvoja i sigurnosti. Dakle, to mi se čini najvažnijim. Isto tako bih htio reći da da bismo prije svega trebali riješiti naše unutarnje probleme u trenutku kada se zapravo Europa raspada i ponekad imam osjećaj da e, smo u Bizantu, dakle s jedne strane imamo Tursku, s druge Grčku, dakle ne kažem da je situacija ista, ali se suočavamo sa temeljnim izazovima i Europa nije e, u stanju dati e, jasan odgovor na postavljene izazove i želi intervenirati svugdje. Ponekad mi se čini da smo ponekad pomalo smiješni. Hvala. Sada bih htio dati e, riječ kolegici iz službe za vanjsko djelovanje. Imate tri minute. Izvolite. Thank you, Chair. Uh, Hvala vam. Ova nova ažurirana strategija ističe Središnju Aziju kao područje strateške važnosti za Europske unije. I vidi se da se zemlje Središnje Azije žele razlikovati od svojih um, susjeda i mm, moramo raditi na uspostavi bilateralnih uh, imenovani mm, posebni predstavnik Europske unije zapravo poveća, pokazuje koliko je važno uključivanje i ostalih međunarodnih organizacija. Obrazovanje, vladavina prava i zaštita okoliša su teme kojima je posvećena posebna pozornost. Želimo osnažiti našu zajedničku viziju na tim temama te surađivati na temelju postojećih platformi i projektima. Kad je riječ o gospodarskim i komercijalnim vezama, pouzdano investicijsko okruženje zajedno sa stabilnim pravnim okvirom, borba protiv korupcije, povezanost sa međunarodnom poslovnom zajednicom i daljnja integracija su od ključne važnosti. Dopustite da se osvrnem i na ljudska prava. Iako je došlo do pozitivnih razvoja u nekim zemljama regije, uključujući i provedbu određenih reformi, poput recimo ukidanje e, mučenja i e, sprječavanje korištenja djece u randu, kršenja ljudskih prava je još uvijek alarmantno u većini zemalja. Strategija Europske unije za središnju e, Aziju navodi da neovisnost vladavina prava ovise o mm, političkoj stabilnosti Središnje Azije. To je i središnji element odnosa Europske unije sa zemljama u regiji. Kršenje ljudskih prava se neprestano spominje u, u svim prilikama, uključujući na sastancima e, čelnika država i vlada. To se odnosi na sve zemlje članice Europske unije. Redovito se održavaju dijalozi sa svim zemljama e, ovoga područja i govori se o ljudskim pravima i o kršenju ljudskih prava. Čak se razgovara i o pojedinačnim slučajevima. Ti su razgovori ponekad teški i ne vode uvijek e, značajnim rezultatima, no bez obzira na to su bitni jer između ostalog omogućavaju e, razgovor o ovim vrlo osjetljivim temama na otvoren i iskren način. Zemlje članice organiziraju isto tako e, česte sastanke sa braniteljima ljudskih prava, a istovremeno se provode i neki sudski postupci. E, zatim e, organiziraju se sastanci sa civilnom predstavnicima civilnog društva i u Briselu i u tim zemljama. Seminari civilnog društva koje okupljaju e, lokalne aktiviste, međunarodne stručnjake i e, međunarodne akademike se održavaju redovito u rengi. tamo gdje je dopušteno civilnom društvu da funkcionira. Podržavamo organizacije civilnog e, društva u rengi i to kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava. Europska unija je provela, to jest organizirala čitav niz seminara i radionica o temama koje su prioritetne za sve zemlje članice Europske unije. Prvo, vladavina prava, neovisno sudstva, e, obuka sudaca. Osim toga, surađujemo i sa međunarodnim organizacijama u središnjoj Aziji, sa Vijećem Europe te sa Uredom visokog povjerenika za e, ljudska prava. Hvala vam. Uskoro, uskoro nam je i ponestalo vremena za ovu točku dnevnog reda. Ako mogu još e, zamoliti naše goste da nam daju po jednu rečenicu svaki, maksimalno jednu minutu i nakon toga našeg izvjestitelja. Hvala vam. Evo, vrlo kratko, nekoliko točaka. Prvo, razvoj koji bi mogli utjecati na stabilnost regije. Najveće i najmoćnije zemlje u regiji, Uzbekistan i Kazakstan, imaju svoje čelnike koji su već u svojim 70 Dakle, uskoro će te zemlje morati e, odabrati nove čelnike. I ti lideri neće doći iz e, sovjetskog nasljeđa, bit će e, više nacionalistički orijentirani, bar su to očekivanja. I trebat će nove argumente zašto vode svoje zemlje. To bi uvelike moglo promijeniti situaciju i odnose između zemalja u regiju, regiji, ali i unutar samih zemalja. I dopustite da još kažem da je Rusija jedina zemlja koja bi mogla odmah djelovati u e, Srednjoj Aziji, ali ja smatram da čak i Rusija ne bi željela e, tu se uplitati. Interes u Središnju Aziju je tamo nizak i mislim da Europska unija tu može pomoći, bar malo. To bismo svakako trebalo učiniti u području ljudskih prava, tu nemamo što izgubiti, te svakako e, djelovati na području obrazovanja. Hvala vam. Gospođa Servance, samo na kraju jedan komentar. Stabilnost i sigurnost je usko povezana sa demokracijom i ljudskim pravima i to je zapravo ključno za održive dugotrajne odnose u regiji. I politički dijalog je ključan za e, napredak ovih zemalja. Hvala vam i na kraju gospodin Manovski. Evo samo kratki komentar. Ja se slažem sa onim što su rekli prijašnji govornici, no htio bih naglasiti jednu stvar. Kroz e, uključivanje vanjskih sila poput e, Rusije, Kine, SAD-a i Europske unije. Središnja Azija je podignuta joj je važnost. Zbog toga smatram da bi Europska unija trebala djelovati u rengiji i to u skladu s ovime što je rekao e, Johannes. Hvala. I posljednji riječ ima gospodin Mesarić, naš izvjestitelj. Hvala vam svima na doprinosima, stvarno sam jako puno toga naučio i veselim se radu s izvjestiteljima u sjeni i amandmanima svi vas. E, da, svi smo svjesni mm, da mnogo toga nedostaje u tekstu i to je uglavnom zbog ograničenja koja su nametnuta pravilima. Očekujemo dobar dio toga da dođe kroz amandmane. I da odgovorim gospođi Mari, E, poglavlje o ljudskim pravima će se mijenjati kada budemo dobili finalni tekst. To vam mogu zajamčiti. No ne slažem se da mm, kad kažete da moramo samo primjenjivati, pokazivati mišiće kad je riječ o ljudskim pravima. Ne, moramo biti dosljedni mi kao minimum očekujemo mm, barem da ne nazadujemo kad je riječ o e, osnovnim ljudskim pravima u regijima. Ja mislim da se to ne može nazvati baš jako ambicioznom strategijom. Hvala vam svima na doprinosima. I naravno otvoren sam za sve vaše prijedloge. Mm, ljudska prava i neokolonializam, samo da kažem da se sa takvom tvrdnjom ne slažem. Hvala vam Tomaš, evo mogu ja sada zaključiti. Čuli smo vrlo dobre komentare naših stručnjaka. Drago mi je da ste spomenuli da se moramo koncentrirati na ljudska prava, energetiku, vladavinu prava. u pripremi je vrlo dobar izvještajem. Gospodin Burjan je naš posebni e, izvjestitelj za središnju Eziju, Aziju. Čuli smo i što radi Europska služba za vanjsko djelovanje. Molim, vam da, do, molim vas da, su da do 17.11. pošaljete amandmane gospodinu Meseriću. E, sljedeća rasprava na tu temu će biti 14. siječnja, a glasanje 21. 28. E, siječnja, a glasanje na plenarnoj će biti u ožujku. Ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Hvala svima koji su sudjelovali, hvala našim gostima. A sada ću dati riječ gospodinu Broku. On će pozvati. Sada pozivam drago e, Pjera da nam se pridruži. Kolegice i kolege. Dopustite mi da pozdravim veleposlanika Pjera Vemona. evo, drago nam je da mu je uspjelo doći danas ovdje kao osobni izaslanik predsjednika Europskog vijeća i on će nam reći nešto o pripremi e, konferencije u Valeti na temu migracija. To je naravno izuzetno značajna konferencija i e, on će nas izvijestiti i o putovanju našeg izaslanstva u Ujedinjene narode prošli tjedan i o razgovorima sa Ban ki E, ta konferencija ima izuzetno veliko značenje i nadam se da će konferencija ovaleti zbog posebnog angažmana e, vijeća i gospođe Mogrini i Jean-Claude Junckera da će zapravo doteći neka vrlo važna područja i pitanja i vjerujem da uspostava tog tih emergency trust funds, znači hitnih e, fondova, zaklada e, koji, gdje, kroz koje treba staviti na raspolaganju 1,8 milijardi eura, da će to biti vrlo važan znak e, u toj politici. Ja vjerujem da pitanje migracija koji je doista e, opterećuje mnoge od naših zemalja na vrlo dramatičan način. Na to pitanje možemo odgovoriti samo na način ako e, ćemo na tom području djelovati preventivno e, i smisliti i osmisliti bolje mjere kako bi spriječili danji razvoj ovih dramatičnih događaja. E, evo, gospodin Vermon će nas, Vimon će nas obavijesti o razvoju događaja. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja ću nastojati biti što je kraće moguće kako biste vi imali što više vremena za pitanja. Oprostite što sam vam se ponovno vratio, ali obećajem da je ovo samo na kratko razdoblje. Htio bih istaknuti tri e, ili četiri stvari, ne više od toga. Prvo se odnosi na to da vas podsjetim zašto je uopće organiziran ovaj summit u Valeti. Sve je krenulo u travnju ove godine, u trenutku kada smo e, primijetili veliki pritisak na rutu Srednjeg Mediterana. I to na rutu iz Libije, koja je išla prema Italije preko Lampeduze i Sicilije. U tom trenutku tada se utopilo 800 ljudi, svi smo bili e, skroženi i mm, Europsko vijeće koje se tada sastalo za tu priliku odlučilo je organizirati mm, summit sa našim afričkim partnerima. Od kao što svi dobro znate, Važnija je postala ruta mm, u istočnom sredozemlju, dakle ruta preko Turske i Grčke i to je postao fokus naše pozornosti i to uglavnom spong e, krize u Siriji. Od tada se govori o relevantnosti ovog samita u Valeti. A glavna tema samita u Valeti je, dakle, su izbjeglice iz Afrike. No svi čelnici država i vlada insistiraju na tome da je potrebno uh, razgovarati sa našim afričkim partnerima i da moramo zajedno pronaći rješenja na ove zajedničke izazove. Zašto? Zato što uh, će nam izazov migracija iz Afrike ostati još dugo vremena. Riječ je o strukturnom E, problemu, dugotrajnom i vrlo složenom fenomenu koji se odnosi i na gospodarski razvoj, e, na posljedice klimatskih promjena, političkih nestabilnosti i nesigurnosti. Te stoga dakle ima političku dimenziju. Te interakcija svih ovih čimbenika dovodi i do ovakvih velikih migracijskih valova. No moram vas podsjetiti da moramo imati na umu da e, tek jedan od deset migranata dolazi u Europu. Devet od deset odlaze u druge afričke zemlje. Stoga je važnost migracijskih politika svih afričkih zemalja te načina na koji pokušavaju uh, voditi svoje migracijske politike, to je nešto što nam mora biti, uh, o čemu moramo razgovarati i što i Europskoj uniji mora biti važno. Osim toga, moramo im i pomoći koliko uh, god možemo. Ako moram još jednom reći zašto je, zašto je relevantan ovaj summit, od 28 um, čelnika zemalja članica Europske unije, 22, 22 je već potvrdilo da će doći, na neke se odluke još čeka. Mm, čekamo odgovor iz Hrvatske, Portugala i Poljske, zbog toga što su te zemlje eh, nedavno imale eh, izbore. koji će biti glavni ishod sastanka na vrhu u Valeti. Mm, tri su glavna elementa koja moramo imati na umu. Prvi se odnosi na to da će sastanak na vrhu u Valeti ponovno potvrditi sve izjave koje smo već dali i sve aktivnosti koje smo već započeli sa afričkim partnerima. Mm, ovdje nije riječ o ničemu novom. Na migraciji sa afričkim partnerima radimo već godinama. Imamo zajednička načela, solidarnosti, odgovornosti, o um, tjesnoj suradnji i mnogo toga je već učinjeno. Možda nije dovoljno, no u proteklim godinama je stvarno već mnogo toga učinjeno. Upravo zbog toga su čelnici država i vlada odlučili da na ovaj summit neće pozvati sve zemlje u Africi, dakle više od njih 50, tek, nego tek 35 zemalja koje su započele sa e, institucionalnom suradnjom s Europskom unijom u području migracije. To su zemlje potpisnice sporazuma iz e, Rabata, to su uglavnom zemlje iz e, Zapadne Afrike i područja Sahel, zatim Kartun, to je devet zemalja sa roga Afrike, te ECOAS regionalna organizacija. S njima imamo također vrlo dobru suradnju na području migracije. Zatim pozvali smo naravno i Afričku uniju, agencije UN-a, te ostale e, afričke regionalne organizacije. No punopravni članovi, to je studionici tog samita, će biti e, zemlje potpisnice m, mm, sporazuma iz Rabata i Kartuna. Zatim, nemamo namjeru izmišljati nove postupke. Ideja je da ono što se odluči u valeti bude provedeno kroz postojeće postupke. Imamo rabat i kartun, dakle tu su uobičajeni kanali vijeća, radnih skupina koje već postoje, rotirajuće predsjedništvo mm, pozorno prati kako se stvari odvijaju. To je također dogovoreno i potvrđeno od strane obje strane. Nema smisla dodavati nove razine niti nove instrumente, već raditi s onim što imamo. Treće načelo jeste da budemo što konkretniji, praktični i operativniji e, možemo. Drugim riječima, ako pogledate što je učinjeno, e, što je usvojeno prošle godine na samitu e, Europske unije i Afričke unije, dakle načela za razvoj i ciljevi koji su zapravo vrlo široki. No, godinu dana nakon toga vidite da iz toga nije mnogo toga proizašlo. A tada su sve stranke dogovorile da moramo biti e, mnogo konkretniji i operativniji. Tako da, osim političkih e, izjava za koje se nadamo da će biti usvojene na samitu, da pripremamo s kolegama iz Afričke unije e, jedan akcijski plan koji će e, mnogo detaljnije e, definirati što ćemo učiniti i to pod u okviru pet glavnih poglavlja. To su dakle borba protiv uzroka migracija, dakle bilo da su gospodarski ili politički, zatim zakoniti zakonite migracije, zatim borba protiv mreža krijumčara, zatim međunarodna zaštita za izbjeglice i tražitelje azile i peto povrat, readmisija i integracija. Pod, svakom, pod svakim od ovih poglavlja smo definirali popis pod aktivnosti, neke od njih su dugoročne, neke su kratkoročne, a što se tiče kratkoročnih, istaknuli smo nekoliko aktivnosti za koje se nadamo da će se provoditi u e, godinama pred nama. Za to imamo podršku postojećih e, financijskih instrumenata, Europski fond za razvoj, instrumenti europske susjedske politike te ostali instrumenti koji postoje. Zatim Imamo i potporu bilateralne pomoći od strane zemalja članica, te osim toga, kao što je spomenuo i vaš predsjednik, uspostavili smo uh, fond koji će biti službeno pokrenut u Valeti i tu je komisija dala 1,8 milijardi eura i nadamo se da ćemo dobiti i od zemalja članica određena sredstva. U ovom trenutku minimalni iznos da biste imali glasačka prava u fondu su 3 milijuna, je 3 milijuna eura. Do sada je većina zemalja članica mm, obvezala se da će se držati te granice, a druge su rekle da će e, vidjeti kako se bude provodio akcijski plan iz Valete, to jest ako zemlje članice budu zadovoljne provedbom tog plana, da će onda možda povisiti svoje doprinose. Dakle, Valeta zapravo znači da moramo ponovno pokrenuti taj proces i dati novi zamah svim ovim rješavanjima svim ovih problema za koje jako dobro znamo. Eh, što se danas događa? Evo, imamo novi nacrt političke izjave i novi nacrt akcijskog plana. O tome ćemo razgovarati sutra u Valeti. sa e, svim višim e, predstavnicima svih strana i nadamo se postići dogovor prije samog samita kako bi naši voditelji voditelji izaslanstava mogli službeno e, usvojiti te zaključke. Mogao bih još jako puno govoriti, gospodine predsjedavajući, ali mislim da bih trebao sada stati i dopustiti e, zastupnicima da postave pitanja i nadam se da ću moći odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam, a sada gospodin Plenković. Hvala vam. Hvala vam gospodine Bronk, hvala i vama gospodine Vimont na odličnom izlaganju. Ono što će meni biti interesantno, ja dolazim iz Hrvatske, spomenuli ste e, rutu istočnog sredozemlja i balkansku rutu koja je postala iznimno aktivna. Znate da brojni migranti, izbjeglice i tražitelji azila iz Turske prelaze u e, Grčku. Koja će biti e, razlika između konferencije u Luksemburgu koja se mm, dogodila u ovih proteklih 20 dana? Vidim da će se uh, ovaj dijalog sa zemljama potpisnicama sporazuma iz Ravata i kart, Kartuma biti podzignuti dakle, na jednu višu uh, razinu. Hvala vam. Welcome back, Mr. Beamon. We, uh, we don't think it's too bad that you're still, that you've come back in a different guise. And I... Mi mislimo da nije loše što ste se vratili u drugom svojstvu. Nadam se da ćete imati druga e, druge funkcije u budućnosti. Kad je riječ o novcu, trebamo biti jasni. Humanitarna pomoć ne samo Libanonu predstavlja samo 50%. Čak i kad je riječ o humanitarnom odgovoru na krizu međunarodne donacije pokrivaju tek 50% potreba. Dakle, ako govorimo o kreiranju novog fonda kako bismo bolje odgovorili na krizu, zašto bi nam javnost vjerovala da ćemo ostvarili e, obećanja u području e, humanitarne pomoći? Mislim da se trebamo postaviti neka tiš, teška pitanja. Ako ne ostvarujemo naše obećanja, onda podrivamo vlastitu vjerodostojnost kad je riječ o brojkama koje ste iznijeli, one pokazuju ogromnu razliku između toga što komisija je spremna ponuditi i onog što su države članice spremne e, ponuditi. To je sasvim očito, ali tu se pojavljuju određeni problemi. Kad riječ o komisiji, da li mi govorimo afričkim kolegama da bi trebali e, raditi različite stvari, a mi im zapravo ponovno e, dodjeljujemo novac im je već dodijeljen? Dakle, ako od njih tražimo da rade na različitim i novim stvarima, o kojim se stvarima radi, koje to stvari e, koje mi to stvari nudimo, jer to za njih nije nekakav odličan dogovor na prethodnom samitu, ovo je peti samit o imigraciju, e, rečeno je da neće biti novog novca i to je isto tako navedeno i u prošlim zaključcima. Što možemo misliti ako govorimo o razini financiranja o kojoj vi danas govorite? E, naravno, postoje ograničenja u pogledu onoga što ćemo reći javnosti, ali možemo ovdje govoriti e, otvoreno. Kad je riječ o sigurnim e, rutama, o tome se, će se malo govoriti u nacrtu priopćenja. Ne možemo zaustaviti nesigurne rute, a da pritom ne otvorimo sigurne rute. Možemo li očekivati ikakav pomak e, po tom pitanju? Osim toga, Neke novine kažu da će u četvrtak neke države članice e, reći da je postignut napredak u pogledu odnosa s Turskom. Znam da ćemo sutra govoriti o Turskoj, ali čini, čini mi se da je ovo prikladan trenutak da vam kažemo da e, neki od nas ima određenu zadršku u pogledu dogovora s Turskom. Mislimo da svaki prijedlog treba gledati zasebno u zasebnom svjetlu. Očekujete li da će se na e, samitu, odnosno e, na vrhu u Valeti govoriti i o dogovoru s Turskom? Hvala. Dobrodošli, Pierre, nazad e, u ovaj odbor. Nedostajete nam. U nedjelju je britanski tisak vrlo negativno se osvrnuo na priopćenja vezana uz Valetu Tamo se kaže da Europska unija na neki način e, ohrabruje odabir migranata, tako da odabire najbolje uh, profile afričkih imigranata, dakle medicinske sestre, liječnike, inženjere i tako dalje. I da samim time e, će zemlje te afričke zemlje ostati siromašne, nakon toga će biti sekundarni priljev migranata uz pomoć e, krijumčara. Samim time se dakle ne rješava e, problem e, priljeva migranata. Osim toga, dakle, e, pomoć koja će se pružiti afričkim vladama će se na neki način koristiti da bi se ohrabrili e, ugovori o readmisiji njihovih e, građana i politika otvorenih vlata, vrata Njemačke svima iz, koji dolaze iz Sirije je politički poklon svima onima u mojoj zemlji koji žele da Britanija napusti e, Ujedinjenu Evropsku uniju. E, da li se razgovaralo o izmjeni e, UN-ove konvencije o izbjeglicama iz 1951. godine potpisanoj u Ženevi? a to je uvedeno nakon e, nacističkih e, zločina i zapravo e, nije se očekivalo u to vrijeme da će ljudi putovati kroz sigurne susjedne zemlje u potrezi za boljim životom u europskim zemljama ili kao što smo vidjeli nedavno imate izbjeglice koje napuštaju izbjegličke kampove sigurne izbjegličke kampove u Turskoj odlaze e, drugdje e, i odlaze u Europsku uniju. E, mislimo li da je Ženevska konvencija iz 51. godine i dalje prikladna za postizanje ovog cilja? Euh, Hvala. Imamo jako puno govornika i Pierre Vimon vora otići u 5.15. Molim vas da si budete sažeti kako bi stigao odgovoriti. Hvala gospodine predsjedavajući. Rekli ste da je ovaj sastanak vrlo važan. Slažem se s vama. E, drago mi je da je ovdje s nama Pierre Vivon, ali nisam siguran da će sve njegove kvalitete biti dostatne da bi sutra se našao odgovor na imigraciju. Mislim da je to jedan dugoročni problem, to je jedan vjerojatno od najtežih e, izazova s kojim se Europa, vjerojatno i Afrika suočava. Mislim da je, e, da je treba pružiti dvostruki odgovor. Prvi odgovor koji Europa treba pružiti je kako prihvatiti imigrante, kako se boriti protiv e, imigracije, postoji li e, europska politika, imigracijska politika i e, da li će svaka država članica trebati odrediti koliko ekonomskih migranata će moći ostati, a tko ne. Dakle, hoće li se dopustiti ljudima da nekoliko mjeseci E, ostane u određenoj državi članici jer da se onda vrati u svoju zemlju pa da se iduće godine vrati na nekoliko e, mjeseci. Sasvim je jasno da naš okvir ne funkcionira jer postoje neželjeni učinci e, i kao što vidimo priljev migrana pokazuje da razvojna pomoć nije dovoljna. Jesmo li u stanju pitanja prava na azil E, usredotočiti isključivo na e, prave izbjeglice. Dakle, to je samo jedno od niza pitanja s kojima se suočava Europa. Tu je i pitanje e, razvoja. Mi 50, mi dajemo 50% ukupne globalne pomoći razvoju. Da li se da, da li ta pomoć ostvaruje svoj cilj, da li se poboljšavaju uvjeti u gradovima u e, Africi, na selima, da li se e, poboljšava i pristup hrani i tako dalje. I na kraju ću zaključiti. E, prvo, mislim da trebamo se odlučiti za globalnu strategiju jer se radi o kompleksnom problemu, trebamo hrabro i lucetno odgovoriti na E, izazov imigracije i to je nešto što e, treba uzeti u obzir i kada pružamo pomoć Africi koja po mom, a mislim da ta pomoć i ta e, politika trenutno ne donose rezultata. Hvala. κύριε Πρόεδρε. Φιμόντα, η... το, μετα... το μεταναστευτικό παίρνει πια μορφή χιονοστιβάδας. господине predsjedavajući. E, dakle, predsjednik Europskog vijeća je li on tražio da se e, poduzmu mjere da se zaštiti šengenski e, prostor. Procjenjujemo da će 3 milijuna izbjeglica doći u Europu 2015. i 2016. godine. Također bih pitao odnosno europski vođe stalno e, govore da treba bolje zaštititi europske granice. E, kako misle ih bolje zaštititi? Dakle, 115 tisuća ljudi je ušlo u moju zemlju, u Grčki, Grčku. Ja zapravo ne govorim ovdje o e, krijumčarima. Naravno, Grčka ne može prihvatiti sve izbjeglice, a isto tako to dovodi i do krize. Također bih htjela postaviti pitanje što će se dogoditi kad e, više nećemo moći prihvatiti ih, što ćemo, bacit ćemo ih u vodu kao što čine neke druge zemlje. Što ćemo s tim ljudima koji dolaze zato što žele napustiti svoju zemlju gdje, u kojima je ugrožen život njih i njihove djece. Govorili ste o afričkim zemljama. Europska unija pokušava intervenirati tamo gdje ljudi žive, gdje proživljavaju e, krizu. ali kad pogledamo što smo napravili e, s NATO i s Ujedinjenim e, narodima, to nije dovoljno. E, hoćemo li govoriti o drugim vrstama suradnje? A kad je riječ o sporazumima o readmisiji, što je što je s onim ljudima koji žive na, u područjima koja graniče s, sa e, područjem koje je pod okupacijom ISIS-a, e, primjerice u Afganistanu, a e, i dalje se Afganistan e, smatra sigurnom zemljom. Hoćemo li ih vraćati tamo? Ne bismo li trebali utvrditi sigurne rute za izbjeglice? Ne bismo li trebali uvesti trajne strukture u e, Turskoj i drugdje. Hvala. Hvala, hvala gospodine Vimon na vašoj izjavi. Imam različita pitanja. S jedne strane, e, veliko težište se stavlja na to e, da se osnaži politika zaštite granica Europske unije. Prema onome što sam čitala, E, to je i uvjet e, razvojne suradnje i preferencijalnog trgovanja upravo spremnost na jaču zaštitu granica. Je li to i vaš dojam o tim raspravama ili da za e, dijelove Afrike ti, ti fondovi, da se dio iz tih fondova može uzeti za zaštitu granica. E, sljedeće pitanje odnosi se na procese iz Katuma, iz Rabata, e, gdje se surađuje sa vladama koje sudjeluju u mučenjima, poredama prava, ljudskih prava i slično. U kojoj mjeri se raspravlja o tome? Postoji li tu neka vrsta e, procesa za zaštitu ljudskih prava, a isto tako i e, sporazumi o deportaciji, o njima pregovara se o takvim sporazumima čak i u odnosu na zemlje koje imaju lošu zaštitu ljudskih prava i što onda s tim ljudima koji će se deportirati u takve zemlje. Hvala. Sada predajem riječ kolegi iz Litve, gos, gospođi Alek Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Hvala gospodine predsjedavajući. ja bih htjela iznijeti neke opće komentare vezane uz situaciju. dragi kolege, Europska unija je najprosperitetnija dio svijeta i samim time bismo trebali odigrati prikladnu ulogu svjetskoj politici. Trebali smo imati proaktivnu politiku koja bi trebala doprinijeti dobrobiti i sigurnosti naših građana i svjetske zajednice. Živjeti, živjeti s iluzijom da ćemo uvijek biti sigurni, e, mi se ponašamo poput dobre supruge koja prepušta suprugu da rješava sve probleme. Drugim riječima, globalne aktivnosti obavljaju drugi globalni akteri, dok mi, europljani, smo reaktivni. Danas smo se doveli u situaciju da se moramo braniti, gdje imamo veliki priljev migranata, izbjeglica i migranata dolaze na naše granice i prelaze ih. Taj izazov e, zahtjeva globalni i ujedinjeni odgovor. Trebamo e, suosjećati i biti solidarni sa svim potrebitima, ali trebamo istovremeno poslati jasnu poruku da je krijumčarenje kriminal i da ilegalnu migraciju nećemo tolerirati. Zajedničke vanjske granice Europske unije moguće je e, zaštititi samo ako ćemo djelovati zajedno. Stoga snažno podupirem ideju da se uspostavi zajednički sustav kontrole, odnosno nadzora granica. To je naša zajednička domaća zadaća koju treba napisati. Dok se to ne napravi, e, e, mislim da je prerano uvoditi privremene E, mehanizme preseljenja. Mislim da bi to moglo biti i kontraproduktivno. Europa mora biti e, u stanju uspostaviti nadzor. Hvala, gospodin Carver. Hvala. Kad pogledate e, popis uzvanika na ovu konferenciju možemo vidjeti da se radi e, uvijek o istim ljudima. No moram reći da me dosta iznenadilo što je ni bilo predstavnike Libije, predstavnika Libije ili Sirije, neovisno o tome što bismo mogli misliti o njihovim e, vladama. E, niti nema predstavnika Saudijske Arabije. Kao što je već E, e, ali dakle e, somalska vlada je pozvana, oni ne mogu kontrolirati ni vlastiti teritoriji. A znamo što se događa u Adenskom zaljevu i u, preko puta u Jemenju. Jemenu. Mislite li da je prihvatljivo da oni budu tamo s obzirom na njihov stav ljudskim pravima? Jeste li vi isto tako frustrirani zbog e, neprisustva, odnosno nepozivanja Saudijske Arabije. Ja neću očekivati e, neka velika rješenja iz te konferencije. Gospodin e, Kalnijete. Ja bih htio reći da prethodni planovi nisu doveli do nekih velikih rezultata. Moje pitanje za vas je sljedeće. Niste govorili ništa o našoj mediteranskoj misiji Sofiji, koja sada ulazi u drugu fazu. Kad je riječ o borbi protiv krijumčara, e, trebamo li ući u e, treću fazu, što uključuje ulazak u libijske vode, e, više za više je bilo načelo u dosadašnjim interakcijama sa trećim e, zemljama, uključujući i Afriku. Dakle, potreban nam je nov novac, svjež novac, ali potrebne su i strukture koje e, obavljaju svoju zadaću kako novac ne bi završio drugdje. Možemo li e, ohrabiti, ohrabriti afričke partnere koji bi zaurad za novac se borili protiv krijumčara u zemljama gdje su aktivni, jer oni su aktivni u brojnim zemljama e, i na neki način pokušavaju ljude odvesti više sjeverno, prema sjeveru. I mislite li da su mogući konkretni sporazumi koji bi spriječili e, krijumčare da provode svoje aktivnosti? Hvala. A sada riječ ima mm, gospodin Panceri koji je zadužen za zemlje e, Magreba. Hvala vam, dobar dan i dobro nam došli. Htio sam vam postaviti dva pitanja. Prvo je, kada ćemo napokon imati ozbiljan i provediv plan? a prije svega koliko ćemo još morati organizirati sastanaka vijeća da se prije nego se ovaj plan napokon počne provoditi. A u međuvremenu što se događa? Meni se čini kao da jednostavno ne uspijevamo odgovoriti na ovaj problem. E, ja sam bio sa gospodinom Howitom u Beirutu i kad je riječ o financiranju moramo o tome moramo stvarno ozbiljno razgovarati, zato što danas se nalazimo pred velikom proturječnošću. Nema dovoljno novaca, a s druge strane ne znamo kome ih dati i kako će se s tim sredstvima upravljati. Ako pomislim na Libanon, tu imamo vladu koja je u krizi već mjesecima. I na kraju, u Libanonu i u Jordanu smo razgovarali sa brojnim dionicima. Izgleda kao da sirijske izbjeglice žele doći u Europu. Gotovo svi prodaju svoje domove i kuće u Siriji. Jeste li to stavili na dnevni red e, sastanka na vrhu Valeti ili ne? Hvala vam. Izvolite. Minuta. Уважаеми колеги, Благодаря за изложението. Zahvaljujem na svim prezentacijama. Čuli smo dosta toga, ne želim sada ponavljati, no ono što je od ključnog značaja za Bugarsku je podrška Turskoj u odnosu na pitanje migracija. To je od ključnog značaja za nas jer imamo vanjsku granicu s Turskom. Granica između Turske i Bugarske mogla bi se pretvoriti i u migracijsku rutu u buduće. Postoji li jasna vizija podrške koju će Europska unija dati e, u smislu logističke i financijske podrške? Postoji li jasna vizija za davanje podrške uz uvjet da takozvani hotspotovi budu, koji će biti uspostavljeni, budu izvan e, Europske unije. Uz isključenje hotspotova u Grčkoj i Italiji. Postoji još jedno pitanje koje Bugarska već neko vrijeme naglašava, a to je činjenica da nismo još dio šengenskog područja. Naravno, pristupanje Schengenu će trajati neko vrijeme no od ključnog je značaja da ostvarimo pristup šengenskom informacijskom sustavu jer će nam to omogućiti da djelotvorno kontroliramo našu granicu koja je istovremeno i vanjska granica Europske unije. Je li se razmatra mogućnost da nam se osigura pristup, ne samo nama, nego pristup šengenskom informacijskom sustavu zemljama koje su na vanjskim granicama Europske unije, iako još nisu dio šengenskog područja. Dziękuję bardzo paru kolegów wracało do sprawy najważniejszej. Hvala. Neki kolege spomenule su najvažnije pitanje e, koje još nismo riješili krajem travnja na izvanrednom sastanku Europskog vijeća bilo je tri, donesene su tri odluke oko tri pravca e, kako e, riješiti e, pitanje nezakonitih imigracija, znači financijski, zatim dobrovoljno preseljenje i borba protiv nezakonitih migracija. Sofija je ušla u treću operativnu fazu i mi ćemo moći ispuniti i riješiti ovaj izazov, no s druge strane nismo čuli ništa o tome kako će se Turska boriti protiv nezakonitih useljavanja, jer prisutnost trgovaca ljudima u Turskoj znači da će to možda biti i nova ruta za trgovce ljudima preko Crnog mora. I to je moje pitanje što ćemo učiniti oko te treće faze i kada ćemo ući u treću fazu operacije e, i hoćemo li zaista učiniti ono što trebamo učiniti kako bismo obranili granice naših zemalja, a to je jako važno, osobito za članice Europske unije. Hay dos emigraciones. La Imamo dvije migracije. Migracija zbog sigurnosti i gospodarska migracija. A ja bih se osvrnuo na ovu drugu, između ostalog zato što nemamo puno vremena. Veliki problem između Afrike i Europe je ogromna ogroman jaz nejednakosti. U Africi nema nade, nema odgovornosti vlada, postojeća korupcija, nepostojanje alternative niti budućnosti. To nije problem materijalnog siromaštva, to je problem da nema nikakve perspektive na horizontu i kada imigranti dolaze iz Nigera, Nigerije ili Malija, svaki od njih je morao prijeći, to je dati 3, 4, 5 tisuće eura, to, su, to je bogatstvo za njihovu obitelj, moraju dati zemlje, e, dragulje svoje obitelji. To je ogromno bogatstvo u tim mjestima. No ta osoba ima nadu cijele svoje obitelji da dođe u Europu. To je ogroman iznos novaca. Ta osoba zna da riskirajući svoj život u pustinji, ne tamo da ih mi vidimo na našim plažama, dakle u pustinji gdje ih ne vidimo, gdje umiru, gdje se e, iskorištavaju, gdje se žene siluju, ali sve to ne vidimo, kada nakon svega togo, toga dođe u Europu, moći će ostati. Stoga problem je što Europa ne šalje poruku kojom bi se izbjegle tolike smrti i tolike jadi. A ta poruka je nemojte dolaziti jer ćete se vratiti zato što ste ekonomski imigranti. Ovo što govorim je stvarno oštro, no to je zbog toga kako bismo spriječili, naše, spriječili ove smrtve. Mi vidimo samo one koji umiru na plažama, ali ne vidimo one koji umiru u pustinji. I zbog toga kad govorimo o falsificiranim dokumentima, da vidimo. Govoriti o falsificiranim dokumentima iz Somalije, iz e, Nigerije, gdje se dokumenti e, mogu kupiti u vlastitoj policijskoj upravi. Možete kupiti prave dokumente u Africi i u mnogim drugim mjestima. Moramo govoriti o tome da se stavljaju vrata tamo gdje vrata ne postoje. I postoje zemlje koje dobivaju e, znatnu gospodarsku pomoć Europske unije, ali ne dobivaju ali ne primaju svoje državljane i kada ih mi želimo izbaciti zbog toga što su ekonomski imigranti, a to je jedini način, to je jedan način da se spriječi njihova smrt. Dakle, nemojte dolaziti zato što ćemo vas vratiti. Te iste države onda odbijaju prihvatiti svoje državljane. Ako ne budemo tražili e, od zemalja koje dobivaju našu gospodarsku pomoć da prihvaćaju svoje građane kada ih mi vraćamo, to znači da e, te građane, te ljude osuđujemo na patnju i na smrt. Merci, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine Vimo. Hvala što ste nas podsjetili da od odluke u travnju migracijska ruta e, se malo malo se zapravo promijenila od Italije i krenula prema Grčkoj i isto tako je došlo do promjene državljanstva migranata koji su krenuli prema Europi. Kao što vidite, problem migracije u Afrik, Africi je prije svega afričkih zemalja. Devet od deset migranata e, su Afrikanci. To je nešto što ne treba relativizirati. Također ste ste rekli da želite raditi sa zemljama i da treba njegovati načelo solidarnosti i odgovornosti. To su načela kojih se Europa drži. Međutim, ja sam dosta skeptična prema partnerima iz rabatskog procesa, ali kad je riječ o e, procesu iz e, kartuma, prije svega mislim na dvije zemlje mislim na Sudan i Eritreju. Dakle, s obzirom na to, kako se mislite boriti protiv uzroka i e, podloge za migraciju? E, s obzirom na situaciju u e, Sudanu, u Eritreju, u, Eritreji, u Sjevernoj Koreji, što napraviti? kakvu imigracijsku politiku uvesti? što možemo očekivati u borbi protiv krijomčarenja, krijumčarenja s obzirom da imate vlade koje su zapravo suučesnici u tom krijumčarenju e, kako kontrolirati e, pomoć koja se pruža e, tim zemljama kad u eritreji ne postoji niti državni proračun niti nikakve ikakve državne strukture a 200 milijuna je namijenjeno Eritreji. Kad je riječ o fiducijarnom fondu, Mislim da će e, on samo naštetiti fondu za razvojnu pomoć. Ne mislim da će to e, dovesti do trajnih rješenja. E, potrebno je vidjeti koje su to konkretne mjere koje se provode da bi se postigao rezultat. Hvala. Evo, ja ću biti vrlo kratak. Slažem se sa gospodinom Vimom i Želim vam ponovno dobrodošlicu. Uvijek nam je drago vidjeti vas ponovno. Rekli ste dakle da je e, migracija iz Afrike u Europu strukturni i dugotrajni fenomen kojeg nećemo ubrzo riješiti. No, volio bih čuti nešto više o konkretnim mjerama u tom akcijskom planu. Što vi očekujete, to jest kako očekujete da će afričke države iz kojih dolaze imigranti, kako će oni prihvatiti te konkretne mjere? Hvala vam. Благодаря ви, благодаря ви за изложението. А, на Ja bih prvo želio reći da moja zemlja, Bugarska, jako dobro e, funkcionira na polju zaštite vanjskih granica Europske unije. Mi, nažalost, nemamo privilegiju da smo dio Schengena, ali e, zasigurno dobro tehnički štitimo granicu. E, moje pitanje odnosi se na konkretne mjere. Rekli ste da je konferencija u Valeti će biti prvi korak prema tim konkretnim mjerama. Zar ne mislite da već e, malo zaostajemo s obzirom na sve što se događa na sjeveru Afrike, s obzirom na napredovanje islamske države? Možda nam je potrebno, potrebna nova koncepcija djelovanja. Možda moramo moći donositi odluke na jedan brži način i možda je to način e, rješavanja te krize, odnosno nošenja s tom krizom. Ne možemo više zatvarati oči. Hvala. Thank you. Hvala vam. Hvala i na brojnim pitanjima koje ste mi uputili. Ja ću pokušati odgovoriti na što veći broj tih pitanja. E, prvo bih želio ponovno naglasiti i inzistirati na činjenici da summit u Valeti e, se neće baviti pitanjem sirijskih e, izbjeglica i rute Zapadnog Balkana i tako da, a brojna vaša pitanja se na to odnose, a to se prepušta drugim forumima, primjerice Europskom vijeću, gdje, će, ćemo se sastati nakon samita, poslije podne, a jedno pitanje koje je postavljeno bilo vezano uz činjenicu da Sirija, Saudijska Arabija i Turska nisu bile nazočne, no to je namjerno tako napravljeno jer je to jedan summit koji, e, ras, na kojem se raspravlja o Africi, a ne o Bliskom istoku i pitanjima s kojima smo suočeni na Bliskom istoku. Ne radi se o tome da to nisu važna pitanja, to jesu važna pitanja, ali s njima će se, ćemo se baviti u okviru zasebne platforme i na mjestu u kojem pripada. E, morate razumjeti da se u Aleti radi o afričkim migracijama i to je to što ćemo tamo razmatrati. Što se tiče uloge komisije u provedbi fiducijarnog fonda, o kojem je pitao gospodin Plenković, da, e, to će služiti za službe komisije, za države članice koje su pridonjele pa imaju prava glasovanja, plus afričke zemlje koje će biti promatrači u različitim odborima upravnog vijeća fiducijalnog fonda. Oni će odlučivati kako će se nastaviti s aktivnostima. Akcijski plan u Valeti daje nam određeni okvir za sve to na neki način on otvara putove i daje nam priručbe o tome što bi sve moglo učiniti. Naravno, komisija koja je sudjelovala u pripremi konferencije u Valeti, i koja to se jako dobro zna jer je sudjelovala u svim našim raspravama, će sve to uzeti u obzir. No istovremeno moramo omogućiti tijelima fiducijalnog fonda da odrade svoju ulogu jer e, kada idemo od općeg toka akcijskog plana i idemo na detalje individualnih projekata. To o tome odlučuje ili upravno vijeće fiducijarnog fonda ili postojeći instrumenti. Trebate biti svjesni da trebamo sagledati cijelu sliku i vidjeti što ćemo učiniti sa aktivnostima koje predlažemo. A osim 1,8 milijardi koje imamo u fiducijarnom fondu imamo još i brojne druge milijune i dodatne fondove koje moramo imati bio u Europskom razvojnom fondu ili negdje drugdje. Dakle, na kraju krajeva e, sva naša razvojna pomoć mogla bi se iskoristiti na odgovarajući na ispravan način kako bi se sagledala integracija između razvoja i imigracija, a to je nešto što je jako važno. Što se tiče humanitarne pomoći, i gospodine Howard, ovo ste spravno rekli o Libanonu i izbjegličkim e, kampovima u e, Jordanu i u Turskoj. Mislim da doprinos država članica nakon zadnjeg Europskog vijeća povećan, no držat ću se sada Valete i Afrike. Kao što znate, imamo i tamo značajne izbjegliče logore, najveći u Keniji, pa zatim u Somaliji i mi doista imamo namjeru nastaviti podržavati te izbjegličke logone i u našem akcijskom planu e, tražimo načine da se poboljša naša pomoć u tim izbjegličnim kampovima i da se riješe neka pitanja ako očavamo sve više vezana uz obrazovanje, zdravstvenu skrb, sigurnost u tim kampovima e, i e, razmatramo različite mjere koje ćemo poduzeti kako bi pojačali svoju nazočnost i učinkovitost tamo. Pitanje je da li mi samo redistribuiramo novac? Pa da ili ne. Da i ne. Jedna milijarda tog novca koji dolazi iz Europskog razvojnog fonda bio je neraspoređeni novac u ovoj fazi. Znači, e, to je svakako novac koji će sada otići u pravom smjeru, a to nije e, bio slučaj do sada. I to je jedan od razloga zašto neke od država članica i nisu tako eh, snažne u svojoj obvezama prema fiducijalnom fondu zato što oni insistiraju da taj novac je doprinos država članica, no one imaju i dojam na neki način da mi od njih tražimo da se dva puta obvežu na te, na te obveze, ali dobro. E, svakako smatramo da ćemo ih uspjeti uključiti i radi se o tome da polako idemo, polako ali sigurno u pravom smjeru. Cijelo pitanje sigurnog puta, ja se slažem, e, sigurni put e, prema Europi je nešto što svi trebamo tražiti znači sve te e, programi preseljavanja e, jesu e, najsigurniji način preseljenja u Europu. Znači da unaprijed znate da li ćete moći, da li ćete tamo biti prihvaćeni, da li će vam biti osigurano pravo azila i tako dalje. I to ćemo sve naglasiti u valeti. No trenutačno se bavimo i rutama kojima brojni nezakoniti mm, migranti pokušavaju ući i pokušavamo raditi na nekoliko razina kako bismo spriječili dramu s kojom smo sada suočeni. To ćemo učiniti primarno kroz informacije na način da ih obavijestimo oko realiteta toga što će, s čime će neki migranti biti suočeni ako uđu u Europu, a da pritom ne idu zakonitim kanalima, a istovremeno se više razmisla o tome o nekakvoj mogućnosti pri screeninga e, u tranzitnim zemljama prije nego što oni krenu prema Europi kako bi se već tada utvrdilo imaju li oni šansu ili nemaju za ulazak u Europu. E, mnogi od vas ste pitali i pitanja, ja bih mogao e, i satima o tome govoriti, no mislim da vam se to na kraju ne bi svidjelo da satima o tome govorim. Ali postoje konkretne aktivnosti koje možemo poduzeti gdje bi se europski novac mogao iskoristiti da se to podrži. Recimo operacije u trokutu kakve imamo trenutačno gdje migranti zemlje porijekla nalazi se u jednoj zemlji tranzita, a ne može ići dalje prema Europi i možda prolazi kroz sustav kvalificiranja ili prekvalificiranja što će mu kasnije omogućiti da se vrati u svoju zemlju porijekla i da mu pronađe posao. To je vrsta aktivnosti u kojima evropljani žele sudjelovati i žele vidjeti kako mogu na bolji način pomoći da se ti ljudi odmaknu od tih nezakonitih putova i da im se omogući bolji. Gospođo Desarne, rekli ste da postoje dva dugoročna izazova i potpuno se slažem s vama. Prije svega, to je izazov strategije koju Europa mora imati u pogledu nezakonite migracije i u pogledu zakonite migracije. Međutim, treba vidjeti u tom smislu da jedan od problema s kojima se danas suočavamo, to ste i vi sami rekli, je to da e, brojni naši partneri iz Afrike su se obvezali da će prihvatiti e, nazad e, migrante koji su nezakonito prešli granicu. Međutim, unatoč tome, zato je potrebno puno e, napora. Rezultat je zapravo začarani krug što će ih manje prihvaćati nazad, to su manje europske zemlje spremne davati e, vize. Dakle, te su stvari e, usko vezani. Dakle, to nas dovodi do začaranog kruga i e, trebamo ga pokušati prekinuti kako bismo na konkretan način pokušali pronaći način da zajednički radimo na pitanju povratka koje i da dođemo do učinkovitijeg i otvornijeg rješenja. Isto tako trebamo konkretnije ni napredak ostvariti vezan uz identifikaciju e, osoba i tako dalje. Kao što znate, oni često nemaju dokumente, nemaju ni e, dokumente vezane uz rad koje bi olakšali njihovu identifikaciju. Isto tako bi bilo dobro da matični uredi u tim zemljama budu im e, digitalizirani na taj način bi i problem dokumentacije, pitanje putnih isprava e, i slični problemi bi bili lakše rješivi. Druge zemlje mogu pomoći programima otvaranja radnih mjesta u zemljama porijekla ili programima stručnog usavršavanja. Na taj način bi se e, osigurala reintegracija tih e, emigranata i ta, ta reintegracija bi bila puno učinkovitija nego što je bio slučaj u prošlosti. Isto tako, Afrika mora na odgovarajući način odgovoriti na te izazove, a također moraju imati e, migracijsku politiku koja bi bila djelotvornija, jer vidimo da se sve češće događa da imigranti iz pojedinih dijelova Afrike, prije svega i sroga Europe, e, Afrike, e, srog, e, srog, iz roga Afrike da idu prema Nigeriji ili prema obali Bjelokosti ili prema nekim drugim dijelovima Afrike. I mi se moramo bolje organizirati kako bismo postigli napredak. Slažem se s vama, dugoročno gledajući, dugoročno gledajući Valeta će pokrenuti neke e, stvari, ali daleko smo od dogovora. Vratit ću se sada na ovo što ste brojni od vas e, govorili o ruti Zapadnog Balkana i činjenici da imamo 5000 izbjeglica koji kucaju na vrata brojnih naših e, granica. Mislim da je istina da su mi suočeni s jednim fenomenom kakav još nismo vidjeli, e, razmjera kakvih još nismo vidjeli i šengenski i drugi aranžmani koje trenutačno imamo E, nije da su <laughs> neusklađeni s tim, nego ja mislim da bez obzira što, što bi se učinilo i koja god zemlja da se mora suočiti s takvim fenomenom, bilo bi im to teško. Mislim da se moramo suočiti sa hitnošću cijelog pitanja i veličinom e, cijelog problema da bismo zadobili ponovnu kontrolu na našim granicama. No to nije ono što se događa sada sa Afrikom. Vi znate da je libijska ruta se sada smanjila što se tiče hitnosti i pritiska. Jedan migrant u odnosu na 7 i 8 e, koji prolaze rutom Zapadnog Balkana. No i dalje tu postoji problem. Postoji kontinuirani to protok i Mislim da e, se moramo pozabaviti korijenskim uzorcima i time gdje se oni nalaze e, tamo. Govorili ste i o ljudskim pravima, apsolutno ste u pravo da moramo sagledavati i ta pitanja. Kada je riječ o poboljšanju e, graničnih kontrola, ne radi se o tome da nam je potrebno više policijske prisutnosti ili nešto tako. Radi se o tome da trebamo pomoći tim zemljama da imaju odgovarajuće kapacitete za to. I generalno gledano, kada govorimo o zločinačkim mrežama, to su neke jednostavne stvari koje trenutačno ne radimo, a to je razmjena informacija, obavještajnih informacija o tim trgovcima ljudima, pomoć afričkim zemljama da uspostave zakonodavstvo koje je potrebno uspostaviti kako bi se borili protiv tih eh, zločinačkih eh, mreža i osiguranje da imaju dovoljno kapaciteta u, svoj, u okviru svojih struktura da se s time suočavaju. Naravno da postoji korupcija i tako dalje i tako dalje, ali ako ne počnemo od nečega onda će biti sve teže i teže riješiti taj eh, fenomen koji je vrlo težak. Još jedno pitanje koje je postavljeno e, nekoliko puta je oko Sofije i ulazak u treću fazu. Ono što sada razmatramo je da li bi se u Libiji mogla uspostaviti e, vlada nacionalnog e, jedinstva. Brojni naši partneri i zajednica radi na tom pitanju i nadam se da ako se takva vlada uspostavi da bismo mogli nastaviti sa našim operacije, sa našom operacijom Sofijom. E, oko uvjeta ste isto pitali, ja mislim da uvjeti postoje, ali su sastavljeni na način e, koji je manje e, težak e, za afričke partnere. Ono što smo nastojali iznači na jedan konkretan način jest e, uspostava određenih paketa gdje se nastojanja i napori ulažu na obje strane. Kao što sam ranije rekao, mi podržavamo integraciju povratnika u svoje zemlje porijekla, a zemlje porijekla nam pomažu identificirati takve osobe ako se to može nastaviti, ako se to uspije nastaviti, mislim da je to najbolji način da idemo dalje. Afrika nema nade, da, imate pravo, danas je izbor za mlade u Africi e, odabir između nezaposlenosti, pridruživanja radikalnim pokretima ili preseljenje u neku drugu afričku zemlju ili u Europu. Naravno, to su vrlo teški izbori i moramo im dati e, veći stupanj nade i, e, i mogućnost kretanja. Evo, predugo sam govorio, a moram, mislim da moram sad stati jer ja moram na aviona, vi morate na druga pitanja. Hvala vam, gospodine veleposlaniče, na svemu. Želimo vam uspjeha, uspjeha sa konferencijom u Leti, koja je važan korak u ovom procesu. Kao što ste i sami rekli, e, ne možemo e, očekivati na toj konferenciji odgovore na pitanja bijega iz Sirije. To ni nije zadaća te konferencije E, no svejedno nadamo se da ćete e, uspješno imati, e, odraditi tu konferenciju jer ako se riješe neka problemi u Libiji i drugdje, mogli bi od tamo zapravo doći određeni migracijski tokovi koji bi mogli biti još veći i problematičniji od ovih iz Sirije. Hvala vam.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 E, imali smo dakle izaslanstvo AFETA e, u Njujorku prošlog tjedna. Tamo e, su, smo imali i razgovore sa glavnim tajnikom, njegovim zamjenikom Eliasonom i predsjednikom opće skupštine i brojnim drugim predstavnicima kao i sa šefovima misija i predstavništava naših zemalja e, članica i sa stalnim članovima u Vijeću sigurnosti. Naravno, u tim razgovorima, odnosno u većini razgovora e, smo se dotakli i pitanja e, vezanih uz Siriju i Irak. Pitanja, izbjeglička pitanja su imala važnu ulogu u tim raspravama. Bio sam pozitivno iznenađen da glavni tajnik e, nekako optimističnije, gledao na one razgovore u Peču nego što sam ja to činio i on je smatrao da smo sada na putu da tih sedamnaest zemalja koje su sudjelovale da su se e, usuglasile da je ISIS sada najveći prioritet je da o tome treba prvo odlučivati iako nije još odlučeno na koji način ćemo sa, sa postupiti u odnosu na as, Asadom. E, no to je i preduvjet, e, jasno je da je to postupanje sa Asadom preduvjet toga kako ćemo rješavati pitnje Isisa. U svakom slučaju dogovorili smo se i suglasili smo se da e, te naše analize funkcioniraju samo ako Rusija, Europa i Sjedinjene države budu e, bliske u predođupama oko rješavanja tih pitanja u regiji oko Tehrana, Ankare i tako dalje. I to je sasvim <clears throat> sasvim je jasno da će e, taj, e, to kretanje izbjeglice završiti samo ako završi rat. Sve drugo je iluzija, sve drugo je zapravo samo rješavanje simptoma. E, mislim da su sve te informacije pojasnile da dosta se aktivnosti trebaju biti povezane. To se financira djelomično iz e, programa e, Ujedinjenih naroda koji su vezani uz održivi razvoj, ali vezano i uz pitanje pariškog sastanka na vrhu po pitanjima klime. Sve je to sadržajno povezano i mi moramo utvrditi da E, je i u Europskoj uniji, a i u Ujedinjenim narodima e, činjenica da neke države ne ispunjavaju svoje zadaće i iako se one obvezuju na određena plaćanja, ona ne budu izvršena. Ja vjerujem da je to jedno ponašanje koje E, nije, nije dobro, ne samo europske države, već i brojne države svijeta bi mogle e, e, dati veći doprinos rješavanju ovih pitanja. Naravno, pitanje je i, postavlja se i pitanje pravnih mogućnosti i, i troškova koje pojedine države imaju u odnosu na izbjeglice se na taj način e, kroz izbjegavanje tih pitanja bijeg, e, odnosno stope bijeka će postati još više. To je u svakom slučaju situacija o kojoj nije dovoljno raspravljeno i jasno je da i mi u tom kontekstu trebamo vidjeti kako ćemo se udaljiti možda od neke nacionalne, stroge nacionalne ili čak europske perspektive i kako doći do nekih dodatnih spoznaja kada promatram raspravu koja se vodi u Njemačkoj i nekim drugim zemljama Europske unije. E, tu veleposlanik Kenije nam može reći koliko milijuna izbjeglica je smješteno u Keniji. Onda E, ta ocjena da je Njemačka pred slomom, mislim da je to zaista pretjerano. Prilično ironična izjava ako pogledam, ako to usporedim s Kenijom primjerice. Jer e, koliko god da je loša situacija u Europi, ako usporedimo to sa drugim zemljama, druge, druge zemlje u Africi i Aziji se doista čude o čemu mi zapravo pričamo. No naravno to ne olakšava naše probleme. Mi imamo probleme sa radikalnim političkim strankama koje, koje isto ne postanu bolje. No to su sve stvari koje moramo jasno reći i to su svakako pitanja koja su vezana uz, eh, uz spoznaje našeg vlastitog stanovništva gdje, koje ne bi trebalo dati šansu takvim populističkim politikama. Razgovarali smo i o pitanju, pitanjima fonda. To je da beskrajna priča. Ja sam pokušao e, osigurati da vam se na općoj skupštini više o tome raspravlja, da to bude jedan transparentni proces što više e, se približavamo stalnim članovima e, vijeća sigurnosti, stvari su manje transparentne, a predložba koju e, da to bude jedna da, da tamo bude uključena žena i to iz istočne Europe no s druge strane kaže se ne, prednost treba imati kvaliteta, dakle prvo kvaliteta, a onda da to bude žena, a onda da to bude određena regija. No onda e, što će pitanje što će na kraju biti odlučeno i što će se smatrati ispravnim. Evo sve su to one životne činjenice sehen, vielleicht wird hier in Moskau noch jemand, eine Frau Außenministerin. A onda ako to bude neko iz Moskve i možda ministrica vanjskih poslova, to će biti druga priča. U svakom slučaju mi ovdje vodimo brojne rasprave koje ne počivaju na sigurnim osnovama i e, i te rasprave sa, sa stalnim e, članovima svakako već e, su jedna rutinska stvar u okviru ovi, ove jesenske skupštine. Ako smijem ispričati i jednu priču, mi smo u Njemačkoj u vrijeme kancelara Kola. On je stalno govorio lijepo je da dolaze stalno prijedloge da, da budemo e, stalni članovi, no ja to zapravo ne želim jer je to zapravo jako skupo. No, u svakom slučaju Europa blokira samo sebe, a vidimo to i kod financijskih institucijama, financijskih institucija. Europska unija E, je podijeljena na različite grupacije, nije jedinstvena i kod financijskih institucija je Juncker e, predočio jedan dokument koji pokušava iznaći jedan novi pristup, e, no mogli bismo imati mnogo veći utjecaj i u Svjetskoj banci i u jedinim narodima, jer smo mi najveći platitelj doprinosa u takvim organizacijama no ne iskorištavamo e, u potpunosti taj naš potencijalni utjecaj, no želio bih reći da u svakom slučaju postoje razlike između stalnih, privremenih i drugim e, članovima Vijeća sigurnosti i Ujedinjenog naroda. No, u svakom slučaju sa svima njima imamo relativno dobru suradnju i naše predstavništvo Europske unije e, tamo obavlja važnu zadaću koordinacije. Čak sam iznenađen da su oni protekle godine imali više od tisuću koordinacijskih sjednica sa državama članicama e, Vijeća sigurnosti i e, sudjeluju i u donošenju rezolucija i slično između 85 i Posto slučajeva u Ujedinim narodima se glasuje jednoglasno. To je jako dobro jer onih <laughs> iako onih 10% gdje nemate tog jednoglasja su najčešće najvažnija pitanja. No dobro, e, cijeli taj razvoj može se smatrati vrlo pozitivni. Ja ovdje zaključujem i dajem riječ kolegama iz E, izaslanstva. Možda žele nešto dodati. Kolega Freund. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih htio iskoristiti ovu priliku i najprije zahvaliti e, svom osoblju koje je radilo na pripremi ovog sastanka. Mislim da je sastanak bio vrlo dobar. I kad kažem osoblje, mislim i na e, one koji su radili u Briselu i na one koji su nas pratili na putovanju. Koncentrirat ću se na na ono što nam je generalni tajnik prenio. Gospodin Brok je već e, spomenuo e, nešto, ja ću se osvrnuti na svoje bilješke i možda malo detaljnije iznijeti ovo što je rekao gospodin Bronk. E, za početak bio sam vrlo iznenađen kad sam čuo da gospodin Ban Ki-moon, kada je najavio da će u roku od dva tjedna, od proteklog znači e, četvrtka, da će UN pripremiti vlastiti akcijski plan za Siriju pred konferenciju u Beću. Mislim da je to vrlo važan korak i možda je i to razlog zbog kojeg je on bio malo e, optimističniji od onoga što smo mi očekivali. Isto tako rekao još nešto što bismo trebali e, shvatiti, a to je da, sada citiram, da bismo trebali e, čestitati europskim državama zbog načina kako upravljaju izbjegličkom krizom, za koju je također rekao da je ogroman izazov. Generalni tajnik je također e, rekao parlamentu da bi, Europskom parlamentu da bi trebao biti e, glasniji. U nekoliko prilika smo već digli glas, ali očito nije bio, e, naš glas se nije čuo preko Atlantika. Još jedna važna stvar koja je prema mojem mišljenju bila bitna, bila je način na koji je ocijenio E, sastanak o Siriji koji se e, odvio nekoliko dana prije. Rekao je da se nije mnogo razgovaralo o budućnosti Asada. Rekao je da bi bilo nepošteno da cijeli postupak zadržava samo jedan čovjek da je rekao da ćemo insistirati na ponovnoj uspostavi dijaloga i da ćemo tek onda razgovarati o tome što će biti sa predsjednikom Asada, te da sada nema vremena za razgovor o tome. Mislim da je to bio vrlo interesantan pristup e, tome dakle kada i kako bi se međunarodna zajednica trebala baviti e, sirijskim predsjednikom. I posljednja točka o Daješu ili uh, e, Isisu. Rekao je da je u prošlosti bilo terorista, ali da oni nisu nikada bili ovako radikalizirani poput Isusa. Imaju sve, sve poput države i da je to vrlo opasno. Ohrabrujuće je da svih 19 zemalja koje su sudjelovale na pregovorima u Beću, da su se svi složili da e, Isus, e, Isis treba poraziti. Eto, toliko od mojih bilješki. I na kraju mislim da je sastanak sa generalnim tajnikom proveo s nama nešto više od sad vremena bio vrlo dobar, mnogo smo toga naučili i o tome na koji način on gleda na ove najvažnije aktualne teme. A kada smo govorili o svim ostalim temama, poput klimatskih promjena i drugog, rekao je, je da je najvažnije riješiti uzroke svih tih problema i kad je riječ o klimatskim promjenama i izbjegličkoj krizi te Siriji. I mislim da je to bilo vrlo bitno da smo to čuli od glavnog tajnika. Hvala vam. Thank you, I, Hvala vam. Ja bih također zahvalio osoblju u Briselu te onima koji su nas pratili na put u New York. E, prošlotjedni posjet New Yorku bio je vrlo važan i prema mojem mišljenju vrlo uspješan. Naglasili smo važnost bliske suradnje između parlamenta te Ujedinjenih naroda u borbi protiv tema koje nas muče i jedne i druge. Od rodne ravnopravnosti do izbjegličke krize, od mira, sigurnosti, razvojne pomoći. Moj klub se zalaže za reformu Ujedinjenih naroda jer moraju postati transparentniji te učinkovitiji u rješavanju brojnih izazova koji su danas pred nama. Zbog toga, kada bude izabran novi glavni tajnik sljedeće godine, kandidat koji je najbolji za taj posao mora dobiti to mjesto bez obzira na prethodno iskustvo. Zatim, više bi pozornosti trebalo posvetiti takozvanim smrznutim sukobima. Po svojoj prirodi ti sukobi nisu e, riješeni i izvor su e, velikih nezadovoljstva, a vrlo često se jednostavno zanemaruju zbog nekih drugih sukoba koji su više e, izloženi. Mm, UN treba reformirati, ali bez da se potkapaju mm, prava i načela zemalja članica. E, ovo, mm, Ujedinjeni narodi funkcioniraju e, jedino kada se odluke donose jednoglasno, a u mnogo je slučajeva, mnogo je bilo slučajeva kada to nije bilo moguće. Mislim da je karakteristika svake zemlje njezine vanjske politike tada može govoriti kada god, kada god želi. Stoga smatram da ne bismo trebali imati snažniju mm, Europsku uniju u Ujedinjenim narodima, čak niti e, mjesto Evropske unije u vijeću. To nas ometa od važnijeg posla, a to je osigurati da UN, Evropska unija i druge međunarodne organizacije rade zajedno u cilju postizanja mm, mira, sigurnosti i razvoja. Hvala vam. Gracias. De todo lo que he escuchado, hay una parte que me... Od svega onoga što sam čuo i što me zapravo strašno brine, Mm, bio sam mm, u Kurdistanu i na sjeveru Iraka, u sjeveru Bagdada i iz, od glavnih vojnih i političkih zapovjednika u Kurdistanu i Iraku sam čuo da međunarodna koalicija ne radi svoj posao. A od međunarodne mm, koalicije sam čuo nešto što me strašno zbunilo, a to je da će biti potrebno pet godina da se porazi islamska država. I pitamo se, ako smo u tri dana se riješili sud Sadama Huseina, zašto, su zašto je potrebno pet godina da se porazi islamsku državu? A dokle Turska, članica NATO-a, dozvoljava otvaranje vlastitih granica i opskrbu oružjem islamske države. I ponovno se pitam, pa zašto pet mosta preko rijeke Tigres nisu bombardirani? Kako bi se napokon stalo na kraj logistici e, Isisa, i to pred Kurdistanom, i to ono nešto najbitnije. I dolazi se do zaključka. Ovdje se borimo protiv islamske države ili iskorištavamo kaos kojeg stvara islamska država. Nevjerojatno je da se u UN-u govori o borbi protiv islamske države koja je vojno zapravo nesposobna, pred koalicijom cijeloga svijeta. To je potpuno neshvatljivo i politički neprihvatljivo. Ovo je uvreda inteligenciji. Ono što se događa u UN-u je sama retorika, stvarnost na terenu, jest da se ne vodi prava borba protiv islamske države. Pet godina, to, je, to mora biti šala. Lo que quiero decir es que cuando una coalición internacional... Želim reći da kad međunarodna koalicija koju formiraju moćne države i odluči da neće logistički bombardirati ISIS i dopušta opskrbu e, oružjem i ostalu opskrbu, ako se ne e, uništavaju mostovi kojima se prenosi sav materijal ISIS-u i kada kažu da im je potrebno pet godina da se porazi islamska država, Smatram da je to uvreda inteligenciji i da je to negiranje istine. To želim reći. A političari i vojnici koji se u Kurdistanu i e, Iraku bore protiv islamske države tvrde to isto, a to isto govori i sam zdrav razum. Hvala. Mislim da neće e, definitivno biti vojnih udara na ISIS bez političkog dogovora u regiji, a tog političkog dogovora nema. A sad postoje vojne aktivnosti četiri zemlje kod kojih svaka radi svoje. Francuska i e, narodi idu protiv Isusa, Rusija ide protiv ne znam koga Ankara ide protiv Kurda. Znači to su, to, na to se svode vojne aktivnosti. E, to sve neće biti od koristi ako se ne osmisle aktivnosti za cijelu Europu. Jer dogovor između Saudijske Arabije i Tehrana oko određivanja prioriteta može završiti u suprotnom razvoju događaja, bez obzira na to što će odlučiti Ujedinjeni narodi. Europa, Rusija i Sjedinjene države morali bi se usuglasiti oko vlastitih prioriteta i dogovoriti se oko toga što bi to zajedničko djelovanje moglo biti. Iz tog razloga su upravo te, ti rasprave u Peću ključne, kao i rasprave u Vijeću sigurnosti. Srečna hvala, a sada dajem riječ gospodinu Plenkoviću, koji zapravo ima dva izvješća. Izvolite. Danke, Herr Vorsitzender. Ähm, two events which... Dva su događaja obilježila zapravo zašto je Ukrajina visoko na listi prioriteta vanjske politike Europske unije i Europskog parlamenta. Ja sam vodio izaslanstvo od sedam članova Europskog parlamenta, vidim da je ovdje i Tonino Picula, na promatranje lokalnih izbora u Ukrajini. Oni su održani 25. listopada. To su treći e, izbori koje je EP prantio e, u proteklih 18 mjeseci. Um, prije, to, prije točno godinu dana održani su parlamentarni izbori, a imali su i predsjedničke izbore. Sudjelovali smo u uh, široj promatračkoj misiji koje su vodili Europska organizacija za europsku sigurnost i uh, suradnju te Ured za demokratsku instituciju i ljudska prava koje vodi gospođa Zuleta te kolege iz Vijeća Europe kojeg su ovog puta vodio kongres lokalnih i regionalnih e, nadležnih tijela. Tu su bili predstavnici odpora regija Europske unije. Ovo je bio tek treći put da je Europski parlament pratio lokalne izbore. E, do sada je to učinjeno u slučaju Kosova i Gruzije. Koji su bili naši glavni zaključci? Ovi su izbori provedeni uglavnom u skladu sa međunarodnim standardima Europske unije, OSS-a i Vijeća Europe. Izlaznost je bila 46,5%. Na tri mjesta se izbori nisu mogli održati prema planu. To je bilo u Mavripolju, gradu 450 tisuća stanovnika na Azovskom moru, jedan dio E, područja Donjecka pod kontrolom ukrajinske vlade, zatim u Krasnoarmisku, to je još jedan grad u oblasti Donjeck, te Stavote, to je u e, Luhansku. Nekoliko riječi o pravnom okviru. Izbori su se održali pod novim zakonom koji je usvojen u srpnju definirana su takozvan, tri takozvana e, izborna sustava. Prvi je nadmolovična e, većina, drugi je bio, dakle, e, to je bilo zapravo za gradove koji imaju manje od 90.000 stanovnika i sustav otvorenih lista sa proporcionalnim glasanjem za predstavnička tijela na lokalnoj i regionalnoj razini. Uveden je taj novi sustav i zbog toga mm, rezultati prvog kruga još uvijek nisu svi objavljeni. Očekujemo drugi krug 20 i, e, za 29 gradova uh, e, 15.11. i tek tada ćemo dobiti kompletnu sliku o dakle novim predstavničkim tijelima u gradovima i općinama u općinama Ukrajinama. Pet milijuna ljudi nije moglo sudjelovati u izborima. To su ljudi koji žive na privremeno okupiranim teritorijama Donjecka i Luhanska. Tamo ni na Krimu nisu održani izbori. Unutar raseljene osobe će moći glasati tek kada budu ponovno uspostavljeni sigurnosni uvjeti u mjestu njihova prebivališta. To znači da nisu mogli e, glasati na mjestima gdje trenutačno borave. Stoga bismo trebali pomoći našim prijateljima u Ukrajini da organiziraju izbore u e, privremeno okupiranim dijelovima Europe, e, Ukrajine. Izbori su se održali u vrlo složenom okruženju što se tiče i politike i gospodarstva i socijalne situacije s obzirom na nedavne promjene i promjene Ustava. promjene Ustave su prošle u prvom čitanju, no još uvijek je upitno što će se dogoditi u drugom čitanju zato što potrebna je većina da bi se e, provela decentralizacija, a to je većina od 300 zastupnika u e, njihovom e, parlamentu. ono što je bitno iz naše perspektive jest da su e, političke sile koje su proeuropske orijentirane, koje su trenutno na vlasti, da će to tako i biti, da je to stabilno. Koristili smo e, dakle naš okvir parlamentarnog odbora za pridruživanje i tu je jedan od važnih elemenata pravno usklađivanje i tu smo pružili mnogo savjeta o tome na koji način unaprijediti zakonodavni okvir za provedbu lokalnih izbora. Eto, to je bila naša prva misija, to su lokalni, promatranje lokalnih izbora, a druga e, Drugi dio je bila zapravo sjednica parlamentarnog odbora za pridruživanje koji je održan prošli tjedan. Bili smo u Kijevu i sastali smo se ne samo sa predsjednikom e, parlamenta, bili smo i sa e, gospodinom Koksom on radi na unapređenju kapaciteta e, Ukrajinskog parlamenta. Zatim tu je jedna mm, skupina u parlamentu koja dobiva tehničku pomoć kako bi se unaprijedili kapaciteti, ne samo kad je riječ o europskim poslovima, već i o drugim aspektima. Susreli smo se sa predsjednikom Porašenkom, premijerom Jacenjikom, razgovarali s ostalim kolegama u dva i pol dana, usvojili zajedničke izjave i održali zajedničke e, izjave za medije. Isto tako sastali smo se sa predsjednikom Nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije, sa zamjenikom državnog tužitelja, te sa mm, savjetnicima savjetodavne misije Europske unije, te sa lokalnim humanitarnim organizacijama i to na inicijativu e, prijatelja Ukrajine, ne vidim tu Petra Auštrevicijusa, on je zapravo pokrenuo tu inicijativu. Jedan važan element danas je da je Federica Mogherini u Kijevu, ona e, razgovara sa dakle, čelnicima u Ukrajini i najvažniji element bi se trebao dogoditi sutra. Veliki broj zakonodavnih akata koji se odnose na ispunjavanje akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima u Ukrajini, to je jedna od tema dnevnog reda sutrašnjeg sastanka i e, veselimo se potrebnoj većini e, na tom glasanju zato što će to onda otvoriti put E, dakle najprije pozitivnoj ocjeni komisije, a nakon toga i odluči, e, odluci vijeća. Parlament naravno to snažno podupire. I mi smo sa prijateljima u Kijevu e, već radili na tome da se ispune potrebni uvjeti. Posljednja informacija, 7.12. ćemo, održat će se jedan sastanak vijeća, prije toga ćemo se sastati sa povjerenikom Hanom, i do tada bismo trebali imati dakle, plan uh, aktivnosti uh, Ukrajine za um, Evropsku uniju za 2016. Hvala svima koji su sudjelovali uh, u misiji, hvala svim mm, svom osoblju iz parlamenta i hvala gospodinu Broku što podržava e, Ukrajinu. Hvala vam. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Složio bih se sa ocjenama izbora koje iznio gospodin Plenković. Samo bih ovom prigodom htio istaknuti nekoliko elemenata čiju važnost se ne može predvidjeti Izbori lokalni u Ukrajini su održani u doista vrlo kompleksnim uvjetima zemlje koja ne kontrolira svoj teritorij u cijelosti, što naravno uvijek implicira i poteškoće s kojima se izbori i odvijaju. Međutim, ti su izbori trebali zaokružiti funkcioniranje institucija u Ukrajini nakon smjene predsjednika Janukovića i održanih predsjedničkih i parlamentarnih izbora naravno na opći ambijent utjecao je i već spomenuti izborni zakon čija su pravila vrlo složena i nikada ranije primjenjivana riječ je o proporcionalnom sustavu sa takozvanim otvorenim listama nije bilo predviđeno ni glasanje unutarnje raseljenih osoba što je ostalo kontroverzno pitanje jer je riječ o više od milijun i pol ljudi osobitost lokalnih izbora u krajini je vrlo visok trošak kampanje kao i nepostojanje kontrole trošenja koja ni na koji način nije mediji su omogućavali kandidatima korištenje samo pod komercijalnim uvjetima bez opcije besplatnog prostora. U svakom slučaju 132 stranke sa više od pedeset tisuća kandidata za seventy tisuća mjesta u tijelima lokalne samouprave imali su mogućnost poprilično ujednačenog natjecanja. Među njima je svakako važno spomenuti bilo mnogo novih ljudi u politici koji su po prvi put se suočili s mogućnošću i da budu izabrani u neko od tijela lokalne vlasti. Međutim, tokom kampanje su registrirani primjeri kupovine glasova, korištenje administrativnih resursa lokalnih dužnosnika kao kandidata a kao što smo čuli u tri slučaja je i poništen postupak glasovanja na sam dan izbora zbog sumnji u integritet postupka. Međutim, bez obzira na uočene nedostatke možemo reći da su lokalni izbori u Ukrajini izrazili volju birača pod nestandardnim uvjetima i kao takvi su pomogli demokratsku konsolidaciju države. Hvala lijepo. sehr, Herr Htio bih zahvaliti mm, kolegama iz Hrvatske, članovima tima na njihovim izvještajima. Ja sam proveo tri dana u Ukrajini prošli tjedan i moram reći da sam se susreo s vrlo ozbiljnim ljudima koji su radili u ministarstvima, susreo sam se sa četiri zamjenika ministara koji su zatražili podršku u ne samo tako važnim temama poput vladavine prava ili Željeli su reći da je bitno da se ostvari napredak i u ostalim sektorima. Stoga potreban je i sektorski pristup. Danas je prošlo godinu dana od te promjene i naravno moja poruka svugdje je bila jedinstvo, mm, kontinuitet i dinamičnost, no smatram da danas, nakon godinu dana, da bi bilo dobro da mi im pomognemo i da vidimo, dakle da provjerimo zapravo, zapravo da vidimo što smo učinili dobro, što smo, gdje smo možda učinili pogreške i što bismo mogli naučili, naučiti iz prošlosti. Ova situacija je još uvijek teška, no moj se optimizam temelji na onome što sam eh, vidio, na onome što sam čuo od ljudi s kojima sam razgovarao. Mislim da im je još uvijek potrebna naša pomoć. Ja, dank u wel. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook, uh, André, voor de uh, professionele en deskundige manier. Hvala predsjedniku, hvala Andrej na profesionalnom Način na koji si vodio našu misiju, pokazao si puno i znanja i iskustva. Htio bih reći, dragi kolege, da e, kada se šećete ulicom izvan centra Kijeva, vidite da ima puno bijede, vidite da ima ekonomskih problema, vidite da zbog recesije se, se teško živi, puno Ukrajinaca teško živi. Potrebno je vremena da se to promijeni, ali mnogi ljudi nemaju vremena. Treba vidjeti kako se stvari mogu ubrzati. Kad bi bilo više političke volje kod različitih e, političkih vođa, kad bi koalicija bila stabilnija, tada bi stvari mogle biti brže. Reforme, poput reformi kako bi se E, smanjila korupcija, odnosno kako bi se poboljšao sustav pravosuđa, e, idu e, sporije. Međutim, reforma policije ide dobro. Zatim određene reforme uz pomoć SAD-a također postežu rezultate. Zatim nacionalna policija je dobila novu šeficu koja želi reforme, borba protiv korupcije. Također ima za cilj smanjivanje cijena zato što korupcija dovodi do većih troškova. Bitna borba protiv korupcije donosi i veće mogućnosti za mala i srednja poduzeća, no puno je toga pred njima. Potrebne su sistemske reforme. Treba povećati otvorenost e, tržištu, treba imati konkurentnije gospodarstvo koje će otvarati nova radna mjesta. Međutim, Isto tako je frustrirajuće da ponekad vidite da ponekad dolazi do ubrzanja, pa kočenja, a nekad na neki način ubrzanja, pa kočenja. Onda znate da vam se motor počinje, iz motora počinje dimiti. Kad je riječ o liberalizaciji viznog režima, O tome se govorilo u četvrtak i zakonodavni e, paket vezan uz borbu za korup protiv korupcije je također na stolu. Treba vidjeti što će iz toga izaći. Na sreću to je i civilno društvo. Nadam se da će civilno društvo e, postići, e, odnosno pomoći političarima da krenu dobrim putem. Imate li nešto za dodati? Ne? Mislim da Ukrajina nije u situaciji Luksemburga ili Danske. Ukrajina je zemlja u kojoj se vodi rat i koja je djelomično okupirana. I logično bi bilo da se stanovništvo osjeća povezano sa svojim predstavnicima i kažem dakle navodnim predstavnicima zato što su izabrani u demokratskoj situaciji u kojoj su sudjelovali oligarsi. No, ako gledamo na sudjelovanje zemlje e, u kojoj se vodi rat i koja je okupirana, 46%, dakle gotovo polovina stanovništva očito nije uopće zainteresirana što se događa sa navodnim predstavnicima. I kada pogledamo zemljopisnu e, raspodijeljenost, onda vidimo zapravo pad nacionalnog interesa, zato što u Galiciji je glasalo 50% stanovnika, no na istoku, u Donbasu, tek 30%. Ako govorimo o tome da 30% birača predstavlja glasačko tijelo u mjestu gdje postoji dakle, sudjelovanje naroda, ja onda ne znam što znači sudjelovanje naroda. A ako mislimo da u Ukrajini postoji demokracija s ovakvim izlaskom na izbore, onda ne znam zapravo što mislimo. Hvala, dragi kolege, gospodine e, Picola, gospodine Peterle, hvala vam puno na informacijama koje ste iznijeli. Imam samo dvije završne napomene a to je da naš međuparlamentarni rad treba podijeliti na međuvladinu razinu suradnje kako bi naši kolege u državama članicama i u komisiji, odnosno u službi za vanjsko djelovanje, bili svjesni naših zaključaka kao na neki način natuknice za ono što bismo voljeli da se događa prije e, sastanka vijeća koji će se održati 7.12. Druga napomena je politički osjetljivija. Ne znam koliko vas je svjesno da nakon promjena zakonodavstva o referendumu u Nizozemskoj, u Nizemskoj je pokrenuta inicijativa da se organizira referendum o ratificiranju ugovora o pridruživanju e, Ukrajin, između Ukrajine i Europske unije. To je dosta neobična inicijativa. Koliko znam, nije cilj kompliciranje života u Ukrajini, već e, se time zapravo komplicira život pro europskim snagama u Nizozemskoj. Dakle, e, radi se o ugovoru na kojem su e, mnogi ljudi iz Europske unije radili i to je zapravo bio e, povod za pobunu na Majdanu, a na kraju postoji mogućnost e, da se one provede u djelo. Htio bih reći da smo mi e, spremni sudjelovati u mogućim raspravama u Nizozemskoj referendum je predviđen za 6. za četvrtog, za šestog četvrtog e, iduće e, godine, a 16.9.2014. godine u Strasburu i u Kijevu smo zajednički se borili za ratifikaciju tog procesa, da se sve to e, dogodi na vrijeme i bez poteškoća. Svi koji žele pomoći tom procesu su pozvani da daju svoj doprinos. Naš kolega koji je Mark, je, koji govori flamanski, može doprinijeti toj raspravi, pogotovo u ovom smislu sadržaja. Njegove bi napomene trebale biti e, doista dragocjene. Hvala. E, dosta je sramotno da je vlada odručila ne uključiti se u javnu raspravu. Dakle, ako vidite znakove nečega, onda trebate se uključiti. Imam e, samo još jednu napomenu vezanu uz izvješće o Ujedinjenim narodima. Ako klub pokrene inicijativu vezanu uz odbor, iduće godine bismo mogli imati preporuku za vijeće e, vezanu uz e, opću E, skupštinu Ujedinjenih naroda, dakle iduće godine. Dakle, mislim da bismo to trebali iskoristiti kao mogućnost. Dakle, prema našem poslovniku e, sam klub zastupnika može pokrenuti takvu inicijativu. E, hvala i s ovime završavamo sastanak.